Sada ćemo e, preći na 13. točku dnevnog reda. Radi se o javnom saslušanju o višegodišnjem planu za male pelagijske stokove u Jadranskom moru. Dakle, kao što sam rekao, ovo će biti javno saslušanje. Cilj ovog saslušanja je da bolje shvatimo kakvo je stanje stokova, naročito sa inčunima i srdelama u Jadranskom moru. To je strateško područje za tri države članice. Radi se o Italiji, Hrvatskoj i Sloveniji. To su tri države članice Europske unije, ali ovo područje se tiče i drugih država, ali koje nisu članice Europske unije. E, mi ovdje sa nama imamo goste koji će nam održati izlaganja, a nakon tih izlaganja, kao što je to i uobičajeno, ćemo imati raspravu o njima. Na samom početku želim pozdraviti gospodina Korada Pičinetija, koji dolazi sa sveučilišta iz Bolonje. Gospodine Pičineti, izvolite, imate riječ, imate 15 minuta na raspolaganju. Hvala. Sastavljanje višegodišnjeg plana za e, ribarstvo je vrlo važna stvar. Plan treba sastaviti na temelju postojećih podataka i to najboljih postojećih podataka jer rezultat višegodišnjeg plana naravno ovisi o tome kako ćete ga sagraditi, na kojem temelju. Kad mi stvaramo plan e, za male pelagijske vrste na Jadranu, shvaćamo da postoje neke E, kontradiktorne točke, neke nesigurnosti koje nas mogu dovesti do različitih rezultata. Ja ne bih sada htio predstaviti procjenu stoka koja je drugačija od drugih, nego samo elemente koji utječu na procjenu stoka, kako bi onda svatko mogao uzeti u obzir ono što smatra da je najvažnije, ali trebate znati koja su načela na kojima se temelje ove procjene. Na prvom slajdu možete vidjeti koja je situacija u ulovu inčuna. To je plava linija i vidite varijacije od 1950. do 2014. godine. Posljednjih godina nisam naveo ove podatke, ne zato što ti podaci ne postoje za posljednje godine, nego želim dati indikaciju onoga što se sada događa, to je kompleksnije pitanje. Što time želim reći? Plavom bojom imamo Italiju, e, crvenom bojom i ribolov na Jadranu. Vi vidite da Jadran ne obuhvaća cijeli ribolov e, inčuna na Jadranu. Dakle, mjerenje jedan dio ribolova u jednoj zemlji naravno imat će neke reperkusije na prodaju ribe i u drugim područjima. Zelenom bojom vidimo ulov Hrvatske. Ovdje vidite isto za srdelu gdje vidite varijaciju, imamo oscilaciju od jedne godine na drugu i crvenom bojom imamo ulov na Jadranu, zelenom bojom imamo proizvodnju Hrvatske. Vidite da se tu vrijednosti mijenjaju iz godine u donine ali zašto? Možda ćete reći pa mijenjaju se zato što se mijenja biomasa. Biomasa nije konstanta, ne postoji uvijek ista količina riba u moru zato što dolazi do evolucije. Tu sam uzeo podatke e, takozvanog ekosarveja, ehosonderom i tu vidimo procjenu onoga koliko ima ribe u moru. Vrijednosti su vrlo visoke, od 100.000 do 700 800000 tona, ali vidite ovdje velike oscilacije iz godine u godinu za biomasu u moru. Eho Sarve je to bila tehnika, a sada imamo tehniku ulova ribe sa mrežom sa velikim otvorom. Vidite da tu postoje indeksi količine i to su različiti indeksi tijekom godina možete vidjeti kako posljednjih pet ili šest godina, dakle ovo je prikaz do 2016. godine, količina inčuna i sardele došla je do maksimuma. Dakle, količina ribe u moru u pet i šest godina došla je do najviše razine u posljednjih 20 godina. Možda ćete reći, dobro, ali što kažu procjene stokova koje se vrše procjenama VPA? Pokazuju nam različite situacije kroz virtualnu populacijsku analizu. Ovdje vidite rezultate e, znanstvenog rada na sveučilištu u Bolonji, to je doktorski rad. Ja sam uzeo ove podatke kako bih vam pokazao kako promjena u količini mora, e, ribe u moru se e, uspostavlja, ustanovljuje kroz VPA. Treba procijeniti koji je prirodni mortalitet i taj je parametar važan. U jednom trenutku netko može se upitati zašto se to događa. Zato što E, ulov ovih populacija po godišnjim klasama e, i osjeća posljedice toga da te ribe ne žive 10 ili 20 godina, nego od 2 do 4 godine. Prema posljednjim e, procjenama FAO-a o određivanju dobne klase, vidimo da nemamo inčune od 5 ili 6 godina. To su bile pogreške u određivanju dobi. Imat ćemo novo izvješće o tome, sada se tiska objavljuje pa ćemo ga uskoro dobiti. Htio sam pokazati kao na temelju podataka a to su podaci za 20 godina, unutar tih podataka imamo varijacije. Inčuni klase 0, 0 u plavavoj boji, to su inčuni koje se novače, koji su rođeni te godine, odnosno su se izglegli E, crvenom i plavom bojom imamo 80% ukupne količine ribe koje je ovdje označeno. Ovo se temelji na ulovu. To je količina koju mi uzimamo i tu su obuhvaćene ribe od jedne ili dvije godine, ali teško je vidjeti, predvidjeti unaprijed što će se dogoditi. Isto vrijedi i za srdelu. Srdela živi nešto duže i u ovom trenutku klasa 1, 2 i 3 ima važnu ulogu, ali nemamo ribe koje ulaze u tih 80% koji su stariji od tri godine. Dakle, postotak se mijenja iz jedne godine u drugu. Crvenom bojom vidite da linija, odnosno ovaj pojas, njegova širina se mijenja. Sve ovisi o tome koliko se ribe e, izlježe svake godine. Procjene biomase nam također ukazuju na količinu obnove stoka svake godine. Imamo biomasu koja je procijenjena raznim sustavima od 100 do 700 tisuća tona, ali iz godine u godine imamo varijacije od nekoliko stotina tisuća tona. Što to znači? Dakle, srdela ili inčun E, u određenoj količini se povećava, naravno zbog prirodnih fenomena kao što je novačenja, ali i zbog prirodne ili ribolovne smrtnosti. U tim faktorima imamo neke razlike od čak i 200 tisuća tona. Što to znači? To znači da faktori koji utječu na to nisu ribolov koja, koji utječe sa 50 tisuća tona po vrsti, nego sve ovisi o okolišnim uvjetima koji utječe na novačenje. To nismo izmislili danas. To je povijesno mišljenje znanstvene zajednice koja je istraživala srdelu i inčunija. Kad sam bio student sjećam se da smo e, vrlo dobro pratili razvoj situacije u pogledu plave ribe. Kolege iz Hrvatske su također pratili situaciju i koju godinu imate više srdela, a nekad prevagno je inčun. Prirodna e, smrtnost e, također utječe na VPA, na virtualnu populacijsku analizu. Vidite da je ukopni ulov plavom bojom označen ovdje dolje. E, imamo prilično puno varijacija, ali ovdje smo komprimirali ljestvicu postojećih broja tona crvenom bojom imamo označene parametre koje uzmemo u obzir kod VP analize. Mortalitet je 0,6 i crkanom crtom imamo mortalitet od 0,8. prirodni mortalitet ne možete e, izmjeriti, nego ga možete samo procijeniti. Imamo ukupnu smrtnost, imamo e, klase, godišnje klase i vidimo kako to varira. Pitamo se onda e, koja je prirodna smrtnost. Ne postoji sustav kojim ćete izmjeriti točno koje su ribe pojele, koliko riba i koliko je palamida pojelo, na primjer, srdelu. Dakle, na temelju ovih parametara, ako imate 0,6 ili 0,8, vidite da dolazi do čak dvostruke, e, dvostrukih vrijednosti biomase. Ja moram kao znanstvenik i izabrati ili netko mi mora reći koje ću vrijednosti izabrati. I sada dobivam biomasu, to su zapravo indikatori, ali nisu objektivne vrijednosti. Imajte na umu to da je smrtnost prilično velika u inicijalnoj fazi zato što je vezana uz prirodnu smrtnost. Dakle, imate ličinku e, srdele ili inčuna tu postoje predatori koji ih jedu i nemamo utjecaj ribolova. Ribolov nastupa kasnije sa svojim utjecajem. I u izračunu mortaliteta sve ovisi o tome od kad počinjem taj parametar razmatrati. Smrtnost je 100% na samom početku, nakon toga se smanjuje. Na samom kraju riba umire nešto zbog prirodne smrtnosti, neko zbog, nešto zbog ribolova ali sve počinje sa fazom novačenja ribe ova vrijednost e, ovisi, e, o ovoj vrijednosti da onda ovisi rezultat. Višegodišnji plan treba se temeljiti na sigurnoj osnovi. E, zašto kažem tako? Zato što mislim da onda trebamo utjecati na rezultate. Kako mogu imati temelj višegodišnjeg plana ako se radi o vrsti koja ima dvije godišnje klase vi želite imati procjenu. U, redu uzet ćemo podatke iz 2017. godine koje još uvijek nisu e, raspoloživi jer imamo samo distribucijske podatke od godišnjoj klasi. Dakle, rezultati će biti dostupni tek 2018. godine. Recimo da smo brzi i mi na kraju ove godine kao znanstvenici možemo dati točan podatak o količini iz 2017. godine ali onda će podaci vrijediti za 2019. godinu, ali 2017. godine su postojale neke ribe koje su dvije godine nakon toga već mrtve, nema ih više. Imat ćemo godišnje klase iz 2018. godine i 2017. a novačenje će se dogoditi 2018. godine. Dakle, ako želim stvoriti nekakvu kvotu ili odrediti neku količinu za ribolov, ovaj podatak neće imati nikakve veze sa stvarnošću zato što podaci variraju iz godine u godinu. To je zabrinjavajuće jer pitamo se koja je znanstvena opravdanost tog podatka. 200 tisuća tona, 50 tisuća tona, bez obzira na vrijednost koju ću odrediti, e, ova druga vrijednost o smrtnosti neće imati toliki značaj jer se temelji na starim podacima. Ova vrsta situacije je zabrinjavajuća. Ribolov u Italiji je aktivnost koja je jako važna do 2000. godine Ulov je bio 400-450 tisuća tona godišnje u posljednjih 25 do 30 godina. Ovaj ribolov se postupno smanjivao jer su se uvodile nove mjere, ograničenja, smanjenje flote, smanjenje ribolovnih dana i tako dalje. E, proizvodnja sada je 180-190 tisuća tane, dakle manje od 50% onoga što smo imali prije 30 godina. To ekonomski gledano znači gubitak jedne milijarde eura godišnje u pogledu proizvodnje. A pitamo se je li se onda smanjila količina ribe? Ne, smanjio se broj plovila, 17.000 ribara napustilo je sektor, dakle postoji čitav niz e, razloga zašto se smanjio ovaj sektor. E, mjere su donesene, ali trebamo li još uvijek smanjivati aktivnost? Jer ako imamo sada 40 ili 50 tisuća tona ulova u Jadranu, izgleda kao da više nemamo nikakav ribolov. Male pelagijske vrste sa Jadrana i e, pelagijske vrste iz drugih dijelova e, Jadranskog mora odnosno Mediterana, eh, imat će različite vrijednosti. Mi moramo sve to postaviti na solidne temelje. Ne smijemo se temeljiti na procjenama iz prošlosti koje bi sad mogle biti aktualne. Moramo imati direktne sustave i moram znati kako se povećava biomasa na pouzdan način. Prema posljednjim analizama izgleda da je prirodna smrtnost jako važna, ali eh, taj parametar ne uzimaju svi obzir na ništi način. Rezultati su onda zapravo e, malo pristrani, nekako usmjereni. Trebamo imati i e, nekakav e, pristup na temelju predostrožnosti, jer inače ćemo dolaziti do podataka i situacija koje su kontradiktorne. Višegodišnji plan je odlična stvar zato što se time stabilizira ribolove i dobivamo viziju za budućnost ribolova ali danas postoji zabrinutost e, o tome što će se donijeti plan za male pelagijske ribe i plovila koje love u kružićim mrežama otišla su, napustila su ovaj sektor. E, zbog toga dolazi do još dodatnog e, smanjenja flote sa negativnim posljedicama. Plava riba nije samo ona koja se svježa u lovi. Postoji čitava industrija soljenja srdele i konzerviranja srdele i tako dalje i cijela ta industrija osjetit će posljedice zbog ovakvog plana. Hvala. Hvala najljepša gospodine Pičeneti na ovom izlaganju. Na kraju prvog panela e, ćemo vam postaviti pitanja. Sada predajem riječ gospodinu Paulu e, Peluciju. Je li tu? A, tu je. Gospodin Peluzi, koji nam dolazi iz konzorcija Mediteraneo iz Rima. Gospodine eh, Peluzi, imate 15 minuta na raspolaganju. Izvolite. Grazie, presidente. Buongiorno tutti. Hvala lijepa predsjedatelju, dobar dan svima. Eh, nadam se da ću mm, čak i u kraćem vremenu moći završiti jer govoriti nakon profesora Pećinetija uvijek je težak zadatak zato što on uvijek uspije objasniti sve toliko detaljno i toliko dobro da svako drugo izlaganje izgleda bljedo nakon njega. No, e, ja ću govoriti e, o manje znanstvenim stvarima od profesora Pečinetija, ali ću govoriti zapravo temeljem istih činjenica. Podaci koje e, možemo vidjeti e, zadnjih godina, vidimo periodično migriranje ovih vrsta. Radi se o vrstama koje su na najnižem dijelju prehrambenog lanca i doista su podložne različitim promjenama vezano za veću ili manju količinu e, hranitbenih tvari. Govorimo o Jadranskom moru. Jadranskom moru je, je, more je eutrofno more, da dakle puno e, e, prilike za e, hranjenje postoji. Međutim, posljednjih godina zbog čitavog niza mjera upravljanja jadranskim vodama, ta je primarna karakteristika smanjena, tako da postoji manje hrane za ribu na raspolaganje. S druge strane, povećao se broj predatora, tu prije svega mislim na tune, koje imaju veliki utjecaj na ove naše vrste, a naravno i na e, vrijednost kompletnog okoliša. Dakle, gospodin Pičinek je već rekao da vrste o kojima govorimo žive kratko, imaju vrlo brze periode redukcije, ali isto tako su spremni i sposobni brzo se oporaviti upravo zbog kratkog životnog ciklusa. Tako da to ne možemo uspoređivati sa situacijom u sjevernim morima gdje se često radi o ribljim vrstama koje imaju puno dulji životni vijek i životni ciklus pa se njima i različito upravlja. Mjere upravljanja koje se koriste a ovdje mislim na sustav tak i na sustav kvota za Sjeverno more, nije prihvatljiv sustav za Jadransko more. Situacija o kojoj želim govoriti odnosi se na vrste inčun i srdelu. E, vi ovdje možete vidjeti e, kako se periodično izmjenjuju podaci e, o stoku jedne i druge vrste. Naravno, STCF je donio određene dramatične indikacije vezano za maksimalno održivi prinos MSY, ali to nisu informacije koje dijele i ujedno naši ribari. Dakle, STCF također prihvaća da postoji razlika između informacija koje dobivamo od njih, informacija koje dobivamo od ribara koji rade na terenu. Ne želim da me krivo razumijete, bo da podaci koje imamo su e, valjani i FAO podaci su nešto bolji, ali još uvijek ne optimalni. Tako da mogu reći da sva razmatranja koja vršimo temeljem ovih podataka trebamo učiniti na jedan smiren način, ne drastično. Zato što e, ribari na terenu kažu da se smanjuje e, prosječna veličina e, jedinica koje ne dostižu optimalnu veličinu. A što se tiče količina ova, ove dvije porazivnice odnose se i na inčune i na srdelu. Vidi se da su, da su vrijednosti donekle smanjene, međutim što se tiče biomase, vrijednost biomase nije nešto što bi nas trebalo pretjerano e, zabrinjavati. Vrijednosti su niže, ali još uvijek značajno više od granične vrijednosti. Nadalje, što se tiče ribolovnih flota, e, ovdje ja naravno govorim o talijanskim ribaricama, o talijanskim e, flotama. U Italiji se prije svega radi o e, takozvanim mrežama koje su i brodovima koje su kočarice i love pripadajućim mrežama. 2016. i 2017. godine ovdje vidite e, broj smanjenja, smanjenja plovila, a isto tako se smanjuje i količina ulova ali o tome sam već govorio e, vezano za prethodnu prozirnicu. Isto tako, općenito se smanjuje opći broj e, ribolovnih dana i za kočarice i za povlačne mreže. E, donesen je određeni broj mjera na terenu temeljem preporuka Komisije za sredozemni ribolov FAO-a. E, napravili su popis maksimalne, e, maksimalnog broja plovila i onda popis e, e, plovila kojima je dozvoljeno ribarenje. Svakako imajući na umu lovostaj i maksimalni broj ribolovnih dana 180 ili 144 po pojedinačnoj vrsti. Različit je lovostaj za vrste, minimalno 15, maksimalno 30 dana. Sve ove mjere su se odnosile na 2016. i 2017. godinu. Zato ne možemo procijeniti njihov učinak, kao što je govorio profesor Pečineti. Dakle, od trenutka kada se počinje primjenjivati jedna mjera, pa do trenutka ocjene posljedica te mjere, trebamo prikupiti podatke i tu prolazi određeno vremensko razdoblje e, koje doprinosi tome da podaci kojima raspolažemo na kraju nisu ažurni, odnosno e, datiraju iz ranijeg vremena. To je posebno važno za ove stokove koji imaju kratki životni ciklus. Pa ne možemo imati e, za sada još detaljnju analizu. U međuvremenu je Opća komisija za ribarstvo sredozemlja u utvrdila mogućnost izlova vezano za određena ograničenja ulova koje imamo za ove pojedine vrste, dakle ograničenje ili e, gornju granicu. Eto, e, ovdje sam e, više manje sažeo ovo što sam govorio, radi se o tehničkim mjerama koje su primjenjene u dvije godine, 2016. i 2017. I da, zapravo mjere su još trajale do prije par dana, tako da trebamo pričekati da se prikupe podaci kako bismo mogli dati e, kompletnu analizu i mišljenje. Postoje neke mjere koje bi se moglo uzeti u obzir da pokušamo na neki način objasniti situaciju u kojoj se trenutačno nalaze ove male pelagijske vrste i to za sljedeće tri godine od 2018. do 2020. Radi se o klasičnim mjerama upravljanja ribolovom, dakle ograničenje ulova, općenito govoreći, ali to ograničenje treba biti postupno i e, ograničeno samo u sebi, zato što je nužno da se vrste oporave i da se prilagode eventualnim mogućim novim ograničenjima. Nadalje, što se tiče broja ribolovnih dana, odnosno smanjenja ribolovnog napora, mislim da ta redukcija treba biti također ograničena i postupna u vremenu. Produljenje sa šest aktualnih mjeseci na cijelu godinu, na godinu dana, u priobalnom pojasu e, koja sada obuhvaća šest milja. Ja ovdje govorim samo o Italiji, ne o Hrvatskoj. Dakle, upravljanje bi trebalo biti apsolutno moguće na ovaj način. Ali to moramo raditi e, tako da obuhvaćamo dogovorom E, prihvaćanje i provedbu ovih mjera. Zato što neke norme, ako osjećate da su vam nametnute izvana ili od onda ih e, teško, teško prihvaćate i teško ih prihvaćaju oni koji se bave ribolovom. Tek nakon što prođu ove tri godine, mogli bi se aktivirati nove mjere, odnosno procijeniti e, jesmo li dobro primjenjivali e, ove mjere koje sam malo prije naveo. E, ponavljam, sve to mora biti napravljeno postupno, a prve indikacije bi nam mogle dati onda odgovore koji bi trebali biti eventualno pozitivni, pa onda ne bi niti bilo potrebe za nekim novim drastičnim mjerama. I dopustite da samo kažem nekoliko riječi o prijedlogu komisije i ograničenjima koje one predstavljaju po našem mišljenju. Kao što sam više puta rekao, komisija nije e, htjela voditi računa o prijedlozima medaka. Medak i savjetodavni odbor za sredozemlje objedinjava e, doista sve udruge, udruge koje se bave zaštitom okoliša, predstavnike sindikata, dakle sve ekonomske i socijalne partnere koji e, su zainteresirani za sredozemni ribolov. Dakle, predstavljen je i prijedlog e, kojeg popularno zovemo semafor. Dakle, prema, e, prema razini e, ugroze ili situacije u pojedinom stoku, onda se aktiviraju određene mjere. Međutim, komisija ovdje prije svega govori o kontrolama, o nadzoru, a nikakve mjere upravljanja nisu uzete u obzir. Što se tiče socijalno-ekonomskih aspekata, isti odbor smatra da nije u dovoljnoj mjeri procjenjen učinak uredbi na socijalno-ekonomski e, dio. A ono što je komisija odgovorila prije nekoliko mjeseci vezano za hipotetske učinke uredbe o ribolovnoj aktivnosti prije svega odnosilo se na smanjenje ulova 25 do 30%, smanjenje zaposlenih e, čak preko 10%, e, tako da Ovdje morate imati na umu da govorimo o poslovnim subjektima koji ukoliko bi se trebali izmijeniti ili prilagoditi se zato što ekonomski aktivnost kojom se bave više nije isplati, više nije isplativa, tada će svi e, prići e, ribolovu e, mrežama koje se povlače pod dnu. Dakle, E, moramo e, posebnu pozornost obratiti na to i na razini Evropske unije i na razini nacionalnih država. E, vrste su međusobno različite, teško je njima upravljati svima na jedan jedinstven način. Dakle, pridnene vrste, male pelagijske vrste doživjele bi produktivnu i biološku goru, goru sudbinu od ove koju imaju danas. Evo, to sam samo htio reći kao napomenu. Delegirani akti od strane komisije i e, poznati trijalog komisija, parlament, to bi eventualno bila operacija koju bismo htjeli izbjeći. I na kraju prijedlog Sidney Holta, jednog od e, poznatih stručnjaka za ribolov koji kaže da e, ulov treba biti održiv koji se treba bazirati na manjem broju ribolovnih dana ali postavlja se pitanje isplativosti i govori se o maksimalnom održivom ekonomskom prinosu Dakle, manje ulova, ali ekonomska održivost aktivnosti. Tako da bismo mi sada morali razgovarati o tome kako postići ravnotežu između biološke održivosti i ekonomske održivosti kako bismo istovremeno i zaštitili resurse i održali ribolov kao aktivnost. Hvala vam najljepša, gospodine Peluzi na ovom izlaganju. Vi ste lijepo nadopunili izlaganje gospodina Pičinetija. A sada predajem riječ gospodinu Lavu Bavčeviću, e, načelniku odjela za ribarstvo iz Zadra iz Hrvatske. Zadar, prelijep grad. Gospodine Bavčević, izvolite. Imate 15 minuta na raspolaganju. Zastupnice i zastupnice Europskog parlamenta, želio bih se zahvaliti prvo odboru za ribarstvo što nas je pozvao i omogućio nam da prezentiramo ovoga jedan podatke o, stanju u stokovima sitne plave ribe na Jadranu na u jednom drugčijem logičnom okviru. E, polazište za ovu prezentaciju koja je zapravo poveznica između onoga što su moji prethodnici govorili, što će biti govoreno kasnije u socioekonomskom dijelu, je zapravo znači zajednička ribarstvena politika koja ima čitav niz ciljeva. a dobro. Znači, zajednička ribarstvena politika koja ima čitav niz ciljeva koji su podjednako važni vi o tome dovoljno znate, ja sad to neću čitati ovdje, nema smisla. E, sve je započelo na GSM-u 2008. godine u Izmiru kad je utvrđeno da, su, da je stok inčuna potpuno eksploatiran i da je stok srdela preeksploatiran. E, ono što se dogodilo kasnije nema nikakvih poveznica s preporukama koje su tada bile dane. E, ulov inčuna reduciran 54%, biomasa koja se mrijesti, SSB je reducirana 70% i rekrutacija 57%. Srdele ulov se povećao 370%, biomasa je porasla 14% do danas, totalna biomasa 90% i regrutacija se povećala sa 117% novačenje. Dakle, kad to stavite u poveznicu vidi se da je teorija koja stoji za ovih preporuka negdje ima problema i, ne može se do kraja izvesti na način na koji je pretpostavljeno da će biti izvedena. Moram se osvrnuti i na prijedlog višegodišnjeg plana, jer smo zbog toga i ovdje. E, e, imamo referentne vrijednosti, odnosno indikatore koji su stavljeni kao osnova za provođenje mjera upravljanja. Osnovna mjera upravljanja je tak, odnosno kvote. E, generalno imam iste zaključke kao i moji prethodnici, nema socioekonomske analize koje se odnose na mjere koje su predložene, postoji socioekonomska analiza na neke druge mjere koje su prije toga bile predložene, koje su bitno blaže i u principu ovdje nema regionalnog pristupa, umjesto toga imamo globalni pristup koji je primijenjen na regiju. E, Moram kazati da je plan napravljen na prijedlog STCF-a koji je zapravo u ovoj u prošloj godini 2017. zapravo ako ćemo biti iskreni odbacio sam taj prijedlog predlaže escapement strategy ali zadržava kvotu kao jedinstvenu mjeru upravljanja tako da se čini da je zapravo cilj tak a ne samo upravljanje i to je bio jedan od preokreta koji su se dogodili u zadnje vrijeme, a i zahvaljujući novim znanstvenim spoznajama koji svaki dan dolazi sve više i to isto na neki način malo otežava ali posao, ali olakšava razumijevanje problema u kojem smo se našli. E, htio bi raspraviti sljedeće probleme koji su se pojavili u procjeni stokova i u znanstvenim savjetima koji su iz njih slijedili. Imamo problem sigurnosti problem interpretacije i konceptualni problem i na kraju samo kratki osvrt na socioekonomske i političke posljedice. Pardon. E, stok assessment, odnosno procjena stoka za srdelu inčuna je rađena u dva tijela, u znanstvenom komitetu gsm a i STCF-u koje je znanstveno tijelo Europske komisije. E, u zadnjim godinama podaci koje su davali za, kao referentne vrijednosti za indikatore, kao i procjene stanja biomase su znatno varirale. Možete vidjeti na ovoj tablici, to je i po nekoliko puta. E, to je zbog toga što se procjena temelji na prikupljenim podacima, ali i na mnogim nesigurnostima koji proizlaze iz tih prikupljenih podataka i na mnogim prepostavkama koje se unose u modele, o čemu je ponešto govorio i profesor Pičineti što, smo, što uzimamo starije podatke i što više idemo u prošlost, više je u modelu i rezultat starih podataka je više opterećen prepostavkama koje su unešene, u model. E, osnova za plan upravljanja je zapravo maksimalni održivi prinos koji, kako kaže i uredba i to je citirano iz drugih znanstvenih dokumenata, podrazumijeva najveći teoretski ravnotežni prinos koji se može kontinuirano uzimati prosječno iz prirode pod postojećim prosječnim uvjetima okoliša. Da li možemo stanje u okolišu od prije 20, 30, 40 godina s obzirom na klimatske promjene smatrati postojećim prosječnim stanjem okoliša? To na to nije bilo nikakvog osvrta ako uzmemo samo ovaj graf lijevo tu koji se nalazi gdje vidimo porast temperatura samo u Mediteranu možemo imati određenu sumnju. Još ako unesemo činjenicu u to da, je, da su ti podaci imaju puno više prepostavki nego ovi kasnije, onda se zapravo moramo postaviti je li to tako i jesu li ti podaci reprezentativni za donošenje plana. I kaže da ti, taj ulov, taj prinos ne smije značajno utjecati na reproduktivni proces. Mi u zadnjim godinama recimo kod srdele imamo povećanje regrutacije i to značajno povećanje regrutacije iako, neki, iako imamo i značajno povećanje ovoga ribolovne smrtnosti tako da čovjek koji to čita mora biti zbunjan u najmanju ruku. E, moram također naglasiti da postoje i nesigurnosti koje nisu uzete u obzir jer ih nije lako uzeti u obzir, ali to ne znači da ne postoje. To je pretpostavka da ulov je potpuno slučajan, da ribari ne idu loviti ono što žele, da nisu opterećeni e, tržištem, troškovima i vremenskim prilikama. I ovoga također e, ono što je dosta važno, a vidi se iz onih grafova koji su prije pokazani da ulov dosta korelira sa procjenom pa se bojimo da kad se namjerno smanji ulov, kao što se to dogodilo sa, za srdele od 14. do 16. 2014. do 2016. zbog namjerno smanjenog ulova, zbog poduzetih mjera koje su poduzete na razini Jadrana, e, došlo je do smanjenja ulova i istovremeno se pokazalo da zbog toga što smo manje lovili da je zapravo i ponešto i pala biomasa stoka. Tako da treba temeljitije proučiti utjecaj ulova na procjenu stanja stoka jer ako je on prevelik onda imamo dosta veliki problem u, u samom zaključivanju o tome što treba poduzimati. I moram reći da je Eho Survey takozvani e, se ne radi kako treba, imamo, radi se u proljeće, u jesen odvojeno, e, čak je bio je dogovor da će se provesti već prošle godine, a razgovara se o tome da se ove godine naprave dva za cijeli Jadran, što bi puno učinilo sliku stanja jasnijom i imali bismo puno bolju, puno bolju poziciju za zauzimanje mjera ovoga, pogotovo s obzirom da se radi o živućim vrstama i da nam je informacija o tome što imamo danas u moru jako važna. Imamo i probleme interpretacije, mislim to možete pročitati u, u dokumentima STCF-a E, ja ću samo naglasiti da na jednom mjestu piše da dolazi do malog povećanja regrutacije u, posljednjim godinama od 2004. one poraslo 117%. posto e, mislim da je e, davanje opisnih zaključaka može biti na ovaj način vrlo, može vrlo narušiti zaključivanje onih koji na kraju menadžera koji moraju donijeti, koji moraju donijeti odluke o tome što napraviti. <clears throat> imamo i konceptualni problem koji je izuzetno velik njega je STCF naglasio ove godine i e, napisao ovdje tekst vi ćete ga možete ga naći u dokumentu ja ga sad neću čitati uglavnom e, dovodi u pitanje zapravo cijeli MSY pristup, ali ono što je interesantno ne odustaje opet od kvota, odnosno od taka i pretpostavlja da je to jedina mjera s kojom će se stvar na neki način moći riješiti, što ćemo kasnije vidjeti da li je da li je to baš tako? Konceptualni problem je sadržan i najzornije može biti e, objašnjen na ova dva grafa. Ovo je prikaz kretanja biomase inčuna i srdele, znači biomase koja se mrijesti, spominstog biomas i dole imamo kretanje ribolovne smrtnosti. Ono što možemo primijetiti da je nekad biomasa bila velika, a ribolovna smrtnost mala i sad imamo biomasu koja je smanjena, a ribolovna smrtnost velika. Ako odbacimo procjene prije 2000. godine, zbog toga što smo prije rekli da ih ne možemo ugurati u prosječne uvjete okoliša na temelju kojih možemo zaključivati onda ovo što je ostalo sa desne strane ove crte ne može biti baš procijenjeno kao ni dobro ni loše stanje stoka, nego je takvo kakvo je. Da nema, ove, nema ovih visokih vrijednosti od prije koje su upitne ovoga upitno procijenjene, mi danas ne bismo uopće mogli znati da li imamo puno ili malo ribe u moru u smislu toga što trebamo poduzimati. E, ako pak kažemo ne, ne, ti su podaci vrijedni, trebamo ih uzeti u obzir, onda ćemo primijetiti da je biomasa i i srdele pala skoro deset puta u vrijeme kad je ribolovna smrtnost bila ispod preporučene. To znači da smo u to vrijeme davali kvotu ili tak, ona bi bila veća od onoga što se lovilo, a s ovim smanjenim ulovom došlo je do smanjenja stokova za desetak puta. E, to je zbog toga što srdela i inčun, ovo, je, ovo su, znači, ovo sad E, mogu reći da citiram posljednje znanstvene radove gdje kažu da srdela inčun čine dio jednog zajedničkog stoka, oni alteriraju u vremenu i prostoru, e, ribolov može utjecati na te fluktuacije, ali ne može ih niti uzrokovati, niti spriječiti da se dogode. Tako da se ne može istovremeno održati takozvani dobar status oba stoka. Ako je prirodno da kad jedan stok stoji takozvano dobro, a drugi takozvano loše, onda je onaj koji stoji loše zapravo je to prirodno stanje, a ne loše stanje, jer bi onda bi bilo podataka u povijesti iz koje bi se vidjelo da su istovremeno oba stoka bila u takozvanom dobrom stanju. To, to se nije događalo, a za to postoje i vrlo recentni radovi koji to već za cijeli svijet objašnjavaju, čak na temelju ovoga e, istraživanja e, fosilnih ostataka, odnosno ljusaka i otolita u, sedimentu za njih više tisuća, čak do 500 tisuća godina negdje dopiru ovog analiza. E, moram reći da trebamo voditi računa o posljedicama mjera socioekonomskih koje se, koje se predlažu. E, iz ovoga slijedi da tak ima predvidljivi učinak na možemo reći čak i kontrolu tržišta, ali nema predvidljivi učinak na posljedice statusa stokova s obzirom da su očito pod značajnim utjecajem drugih faktora. E, značajna redukcija ulova sa 60% bi zasigurno bila, i to ako bi se napravila odjednom, bi zasigurno drastično utjecala na socioekonomske prilike u samoj floti, a i u industrijama koje su za nju vezane. E, nismo uopće nije razmotren mogućnost prenosa ribolovnog napora na druge stokove kao što se to dogodilo u Hrvatskoj kad, je uvedena kvota tuna porast ribolovnog napora na sitnoj plavoj ribi zbog brodova koji su izgubili kvotu na tunama je porastao za 30%. Samo su se prebacili na lov sitne plave ribe i podigao se ulov značajno. U, barem u Hrvatskoj je E, na temelju fondova SAPARDA i Parda operativnog programa koje je na temelju Fonda za pomorsko i ribarstvo su uloženi značajni novci u preradu i još se ulažu. Ti su, ti su znači investicijski e, zahvati poduprti operativni, e, operativni program koji je prihvaćen od Europske komisije i u slučaju da bi se ovoliko smanjio ulov oni bi morali prekinuti proizvoditi što bi značilo da bi morali vratiti novce Europskoj uniji to bi zazvalo sasvim sigurno bankrot cijele industrije. E, moram reći nešto o menadžment mjerama koje su provedene u Republici Hrvatskoj. Reći ću samo kratko, imate u prezentaciji su nabrojane da su one i strože od mjera koje su bile znači preporučene preko GFCM-a i e, čak smo zatvorili 40% ribolovnog mora za 12 mjeseci. I, odnosno, prošle godine 30 do 40, a 18. će biti i 40%. Rezultati mjera koji su provedeni, a odnose se na prostorno vremenska zatvaranja, na primjene e, mjera koje su došle od GFCM-a, e, koje su zaključene, znači redukcija broja dana na moru, kao i mjera koje smo poduzeli sami vezano za redukciju ribolovnog napora, a i naravno e, trajne obustave ribolova koja je bila poduprta novcima Europske unije Hrvatska je u zadnje tri godine kumulativno gledajući s obzirom na ulov 2014. koji je bio granični smanjila ulov za 27 tisuća tona što je smatramo značajno i s obzirom da je rađeno postupno što su moji prethodnici govorili e, nismo imali problema zbog uvođenja e, ovoga tih mjera. E, moj prijedlog koji želim ovdje iznijeti je takav da je zapravo e, važno postupno uvoditi menadžment mjere da, e, e, je potrebno uvesti ozbiljan o ribolovu neovisan real time monitoring moramo osigurati jednake uvjete za sve učesnike u ribolovu na području na kojem se radi znači i izvan europske unije koji se odnosi na sve segmente flote jer moramo znati što se lovi u svim segmentima flote koji se odnose na te stokove prijedlog medaka treba biti unaprijeđen ne e, podloga može biti ovo što je napravljeno u hrvatskoj su kažem mjere su nešto strože od onih koje su bile preporučene od europske unije i trebalo bi osigurati potpunu implementaciju jer ako se ona ne osigura onda plan nema nikakvog smisla. ovo je noa. two thousand and objavila možete pročitati i možemo zaključiti da imamo dosta veliki problem jer je krivo postavljeno pitanje. postavljeno je pitanje koja biomasa će garantirati ulov kako je profesor Pičineti govorio, tako i imamo, vidimo i druga znanstvena brojna istraživanja već zadnje vrijeme ukazuju da ne postoji biomasa koja garantira e, ulov, niti postoji ulov koji će garantirati biomasu kod ovih vrsta zbog njihove velike dinamike i moramo naći dinamičnije sustave upravljanja. Hvala lijepo. Hvala vam najljepša, gospodine Balčević. Svi ste ispoštovali dodijeljeno vrijeme. Hvala vam na tome. Iako to nije uobičajeno, čuli smo da e, Europska komisija želi intervenirati. Veronika, želite govoriti sada ili na kraju? Na kraju, u redu. U tom slučaju ćemo preći na pitanja za ovaj prvi panel. Imamo nekih dvadesetak minuta na raspolaganju za pitanja i odgovore. Odmah predajem riječ zastupnicima koji su tražili riječ. Najprije gospodin Marko Afronte. Izvolite. Nisam te vidio, dosta si diskretan. Hvala lijepa. Ja bih na početku rekao da su saslušanja ovdje zato da razjasnimo neke ideje i da naučimo neke stvari, neke aspekte koji su često vrlo tehničke prirode. Vidim da ovdje u dvorani imamo jako puno predstavnika talijanskih ribara, ne znam vjerojatno i hrvatskih, ali za talijanske sam siguran. E, jer u ovom trenutku moramo donijeti određenu političku odluku koja će imati važne posljedice idućih godina na cijeli sektor, na cijeli ribolovni sektor malih pelagijskih vrsta. A to moramo učiniti temeljem izlaganja koje smo čuli i temeljem podataka STCF-a koji doista nedostaje ovdje. Vjerojatno smo mi pogriješili, nismo ih pozvali. Često smo spominjali što ste kaže i dovodili to u pitanje a imamo i određene zaključke koji su u jasnom kontrastu s onim što smo pročitali o procjeni stokova e, znanstveno-tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo. Dakle, moramo donijeti odluke temeljem rasprave koja je u ovom trenutku e, jako znanstvena i pozicije su vrlo udaljene. Pa se pitam Nalazimo se pred nekakvom velikom znanstvenom neizvjesnošću, nesigurnošću, što ćemo učiniti, a da izbjegnemo da naša odluka ima doista teške posljedice na cijeli sektor. Ako pogriješimo i ako donesemo višegodišnji plan koji nije dosta učinkovit, koji ne čuva resurse i koji shodno tome ne čuva cijeli sektor ili možda da se oslonimo na one koji su optimističniji među nama i da jednostavno donesemo odluku bez obzira na snažne posljedice na cijeli sektor. STCF e, ovdje ima određene odgovore, ali ja bih pričekao da čujemo komisiju. E, komisija bi se vjerojatno svrnuti trebala na mnoge točke koje smo ovdje danas doveli u pitanje. Ponavljam, radi se o znanstvenoj odluci koja je pred nama i koja će imati velik utjecaj. Stalno čitam neke podatke, čujem neke podatke koji su iznimno čudni. Svi su rekli da nemamo procjenu socioekonomskog učinka, onda sam ja čitao neki drugi dokument. Meni se čini da sam to vidio. Ne znam zašto se i ponavljaju da toga nema. Zatim, nešto postoji što trebamo razjasniti mi među nama jer su mi i ribari ponovili e, da mi podatke temeljimo na količini ulova koji stiže na tržište, ali STCF kaže da to nije tako. Mi imamo različite analize i analize ulova na tržištu i analize veličine ribe i tako dalje. Radi se o neovisnim studijama koje e, naprosto trebaju usuglasiti one vrijednosti vrijednosti koje nisu samo vrijednosti ulova koji možemo vidjeti na našim tržnicama. Dakle, po meni su podaci uravnoteženi. Ja nemam nekih posebnih ili konkretnih pitanja za naše e, izlagače, ali možda pitanje za profesora Pičinetija, samo zato što ga dobro poznajem, poznajemo se već e, dulje vremena. Profesora Pičineti, iznijeli ste jako, jako puno podataka i rekli ste puno toga, vrlo koncentrirano jer je vrijeme bilo kratko, ali nisam razumio koji je vaš prijedlog za višegodišnji plan, ako biste e, to ukratko mogli iznijeti, ako imate takav prijedlog a ono što sam vidio iz vaše prezentacije na zadnjim mm, prikazima na ekranu, to su bile posljedice uvođenja kvote. Ako govorimo o smanjenju ulova za 60% prema prijedlogu STCF-a, ali to se naravno neće dogoditi već sljedeće godine, želim da to bude jasno. Međutim, e, profesor Ficinetti je pokazao mnoge e, posljedice, e, ali niste mi rekli što će biti posljedice ako mi pogrešimo u donošenju višegodišnjeg plana. Dakle, komisija iz STCF nam kaže da bi stok inčuna trebao kolabirati ili mogao kolabirati u sljedećim godinama. Što će biti posljedice za sektor? svi će ribari onda loviti nešto drugo ili početi se baviti nekim drugim zanimanjem. Ja nisam čuo odgovore na ova pitanja danas, a mi trebamo donijeti našu odluku temeljem nekih podataka, znanstvenih podataka koji ne zvuče nimalo dobro. Čekam izlaganje komisije. Ovdje se doista nalazimo ispred znanstvene odluke koja će politički imati vrlo teške posljedice. Hvala vam. Hvala Marko. Gospođa Tomašić, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pošto sam izvjestiteljica za ovo izvješće, a dolazim iz Hrvatske, zahvaljujem pa- panelistima, ali bi moje pitanje uputila e, gospodinu Bavčeviću. Dakle, mi smo dobili podatke e, da kada se kod tuna uvodila kvota da je to zabilježilo oporavak tuna. Pa mi onda objasnite zašto smo onda sada protiv kvota ako je to istina. Drugo, ako sam dobro shvatila podaci iz razdoblja prije 2000. godine su jako nesigurni i pripadaju uvjetima okoliša koje zbog klimatskih promjena danas ne možemo zvati postojeće stanje okoliša, a jako utječu na današnju procjenu stokova. Pa mi molim vas odgovorite na to. Isto tako, ako sam dobro razumjela, nije moguće postići MSY stanje stokova srdele i inčuna u isto vrijeme. Pa malo mi je to konfuzno, pa mi molim vas i to objasnite. I prema najnovijoj procjeni stanja stokova, po izvješću stefka procjena stanja stoka srdele pokazuje nastavak trenda smanjenja ribolovne smrtnosti mislite li da je ovaj pad izravna posljedica mjere koje se provode u plivaračkom e, ribolovu republike hrvatske hvala lijepa hvala gospođo tomašić e, prvo ću odgovoriti na Hvala gospođo Tomašić. Ricardo. Ricardo. Najprije ćemo čuti pitanja, a zatim odgovore. Hvala vam lijepa. Dakle, svakako zahvaljujem na organizaciji ovog sastanka i zahvaljujem svima koji su imali svoja izlaganja. Izlaganja su doista bila jako zanimljiva, pogotovo kada se postavlja pitanje takova i kvota. Jedan od govornika je na kraju svog izlaganja citirao Sidney Holta. To je jedan od gurua za pitanja ribarstva. Mi smo ga bili pozvali ovamo kada smo govorili o maksimalnom održivom prinosu. Dakle, gospodin Holt smatra da maksimalni održivi prinos jest zapravo politička odluka, odnosno znanstvena odluka pretvorena u politiku i da je to nešto što je najgore što se dogodilo, a zapravo je u e, srži, u srcu e, svih ribolovnih svjetskih politika politika. E, Holt je bio jedan od najcjenjenijih znanstvenika u ovom sektoru. Međutim, kada govorimo o upravljanju, e, moram reći da u obzir ne možemo uzeti samo znanstvena mišljenja, već i mišljenje savjetodavnog ili znanstvenog odbora e, za ribarenje. Jedan od dokumenata koji je objavljen u prosincu 2017. godine u časopisu Frontiers of Marine Science e, tri italijanska znanstvenika iz e, odbora iz Ancone, iz Švedskog instituta napisali su da nedostaje koordinacija dvaju savjetodavnih odbora na sredozemlju. Jedan je STCF, a drugi je Opća komisija za e, ribarstvo sredozemlja. Oba ta e, instituta ili te e, institucije rade paralelno ne koordiniraju svoj rad, bave se istim ili sličnim aktivnostima i često dolaze do potpuno drugačijih rezultata ili zaključaka. Njihovi mandati se preklapaju. Autori e, ovog članka kažu da bi kritički trebalo pogledati procedure kojima se drži, kojih se drži e, Evropska e, unija i STCF e, zato što se ne uzimaju u obzir znanstvenici izvan Evropske unije, a to je slučaj u drugim tijelima na primjer u RFMO. Dakle, znanstvenici koji nisu znanstvenici iz Europske unije ne sudjeluju u radu ove dvije organizacije. Dakle, autori ovog navedenog članka Kaže se da se ne uzima u obzir situacija država koje nisu članice Europske unije i da je to upravo dovelo do rezultata koji nisu pozitivni kada se govori o upravljanju ovim stokovima. Oprostite kolega, ali naše načelo je pozvati stručnjake, pozvati goste, a vi možete postavljati pitanja, molim vas nemojte razvijati neke vaše teze, možete postaviti pitanja ako želite. Dobro, dakle, moje pitanje jest odluka o upravljanju e, ribolovnim stokovima na Jadranu, korištenje tak i kvota. E, može li se to podvesti pod rezultat slabe koordinacije e, rada ove dvije institucije? 2016. godine vijeće za upravljanje e, ribolovom na sredozemlju naglašava da bismo trebali e, ograničiti ulov ograničiti također ribolovni napor za male pelagijske vrste na sredozemlju. Dakle, 2016. čini se da su se približila stajališta o upravljanju malim pelagijskim vrstama u sredozemnom moru. Oprostite, ja još nisam završio. Dakle, bez obzira na stajalište Komisije za ribarstvo sredozemlja i na vrijednosti koje su oni pokazali za 2017. godinu. Što znači da se mijenja perspektiva, mijenja se cijela, e, cijeli pogled na strategiju upravljanja malim pelagijskim vrstama. Ja sada vas e, zaista te molim da postaviš pitanje. Ako želiš argumentirati o svim ovim e, temama u redu, ali ovdje su nam znanstvenici postavim im pitanje. Pitanje se tiče uloge i sukoba između savjetodavnih e, odbora koji daju kontradiktorna mišljenja. Pa dobro znam, ali ne možeš tako dugo postavljati pitanje jer onda nemamo više vremena za odgovore niti za druge zastupnike. Samo dvije minute imaš na raspolaganju za postavljanje pitanja. Evo postavio si pitanje, Ricardo hvala. E, Remo. Dvije minute. Hvala lijepa. Biti ću brz, jako brz. Mi ovdje činimo izbore temeljem znanstvenih saznanja skupljenih od strane više istraživača i više istraživačkih instituta ili sveučilišta. Danas smo čuli od profesora Pičinetija podatak da je smrtnost u prvoj godini inčuna i srdela e, podaci koji su vrlo važni zato što stok predatora koje smo nekad branili, a danas ne kontroliramo, snažno utječu na stok male pelagijske, malih pelagijskih vrsta. Dakle, e, onaj tko treba donijeti odluku nema lak zadatak kako e, se e, riješiti ideološkog pristupa, na primjer na trenutak, pa onda pristupiti realnoj analizi i pogledati kako napraviti višegodišnji plan, a koji s jedne strane neće uništiti ekonomsko-socijalni dio, a s druge strane će zadržati stok i e, zaštititi resurse. Zato pitanje postavljam profesoru Pičinetiju, a i drugima naravno. E, imate li prijedlog koji bi nam pomogao da u kratkom vremenu dođemo do dobre odluke? E, kratko vrijeme su dvije ili tri godine koje su pred nama, pa da vidimo kako će biti rezultat te odluke. Hvala Remo Elizabeta, hvala lijepa predsjedniče, bit ću vrlo kratka. E, vjerujem da je pred nama doista složena zadaća. Čini mi se da komisija ima doista čvrst stav kao što se često događa. A modeli koji su evo pred nama u ovom trenutku su vrlo, vrlo složeni modeli i, i mislim da ne trebate biti posebno stručan da razumijete da se radi o složenim stvarima i dovoljan je mali pomak. Dovoljno je da se izbaci ili uvede neki novi elementi da bi se dobio potpuno drugačiji rezultat. Dakle, što mene brine? Mene brinu podaci koji su malo poznati, na primjer faktor prirodne smrtnosti, što značajno može utjecati na našu konačnu odluku. Radi se o vrlo nesigurnom podatku. Dakle, kako ćemo reći, evo, to je znanstveni kriterij. A, temelje se na određenim nesigurnim podacima. Dovoljno je mala promjena da dobijete potpuno drugačiji rezultat. Dakle, dobrovoljno ograničenje ulova ili ribolova, kao što je rekao hrvatski kolega dovodi naravno do manjeg ulova, a to onda koristim kao argument da u moru postoji manje riba, manje stoka. Ne znam. E, zašto nismo onda uzeli u obzir prijedlog medaka? čini mi se da ponekad stvari nisu logične. Jer ako krećemo od stvarnosti koju poznaju kolege koji se nalaze na terenu, dakle to je prijedlog koji moramo uzeti u obzir. Zašto to nismo uzeli u obzir? Od 2013. godine, podsjećam, postoje određena pravila upravljanja malim pelagijskim vrstama. Koji su rezultati toga? Jesmo li imali vremena provjeriti te rezultati? rezultate. Ili sad ponovno donosimo nove restriktivne odluke temeljem nekih mjera predostrožnosti, e, to je govorio kolega Fronte, dakle čini mi se da to nije valjan pristup. Trebamo sačuvati biološku održivost i ekonomsku održivost, a ne samo neku održivost. Sredozemlje nije Atlantski ocean. Jako puno drugih stvari, drugih elemenata utječe na ribolov. Jesmo li vodili o tome računa na što ćemo još utjecati osim na održivost i zdravlje stoka? Hvala, Užike, samo kratko. Vrlo kratko, imam tri pitanja. Hvala predsjedniče. E, ja molim da ovdje čujemo prijedloge rješenja. Prijedloge za rješenja nismo čuli. Molim da se ti prijedlozi formuliraju tako da se uzmu u obzir i druge aktivnosti osim ribolova. E, ja e, sam uvijek zapanjena kad čujem ovako loše rezultate, ali postavljam pitanje što se poduzima da dobijemo više podataka. Ovdje čujemo da nacionalne države vrlo sporo prikupljaju podatke, obrađuju podatke i slično. Mi se trudimo to potaknuti. E, pitam što činite vi u vašim nacionalnim državama da prikupite više relevantnih podataka. Merci, merci En plus... Hvala Ulrike. Ovo je pitanje postavljate zapravo pitanja, a ne tiče vas izravno Jadransko more, tako da je ovo zaista važno pitanje s obzirom na to da dolazi od vas. Gospodine Pičineci, ne znam ako želite vi možda odgovoriti prvi na pitanja, izvolite. Ma svakako, jako je puno postavljenih pitanja. Zastupniku Fronteu koji pita što s višegodišnjim planom? Zašto ga želimo? Želimo ga zato što je to pozitivan instrument, to je nešto što može funkcionirati. Međutim, taj plan mora se temeljiti na sigurnim podacima ili barem na podacima za koje postoji velika vjerojatnost da će biti dobri za e, plan. Ako nakon dvije ili tri godine nemamo ništa, tada je sve skupa beskorisno. Što nam sada treba? Treba nam konsenzus oko kategorija. Ovdje imamo e, ribare Italije, Hrvatske, Albanije i Crne Gore. Nećemo moći upravljati resursima samo tako da odredimo neki, neki fiksni broj ili iznos. Trebamo postići konsenzus, a to je polagan proces, to je spori proces plan treba raspraviti u bazi. Prijedlog Medaka je dobar prijedlog, napravljen je putem e, posredovanja, ali i tu imamo problema s inčunima. E, sljedeće pitanje. Vrijeme koje je potrebito za prikupljanje podataka. Dakle, to je vrijeme nažalost dugo. Podaci za Ribolovi iz 2017. se prikupljaju. Laboratoriji moraju uh, vidjeti te podatke i trebaju uh, odrediti određene vrijednosti. To će sve biti gotovo ove godine, 2018. To će onda biti predano znanstvenom uh, odboru koji regulira ribarstvo na cijelom sredozemlju, ne samo za evropske članice. E, oni će ispitati te podatke vjerojatno u listopadu ili studenom ove godine, 2018. I ako budemo jako brzi, imat ćemo podatke 2019. Dakle, 2019. ćemo imati opet stare podatke. Sva riba e, na kojoj se temelji ti podaci više neće biti živa. Dakle, trebamo druge metode, brze metode, ne neposredne metode. Danas e, imamo mogućnost eko sarveja, e, dakle e, temelje međunarodnih normi ili kako već to želimo, možemo dobiti neposredan podatak. Dakle, podatak za kolovoz, ili rujan 2017. Taj podatak treba biti dostupan nama ove godine. Prijedlog e, komisije višegodišnjeg plana kaže da nam treba najmanje pet godina za procjenu rezultata. A mi smo počeli 2013. s e, razmišljanjem o ograničenjima. Neka ograničenja su stupila na snagu 2014. neka 2015. Pa nije prošlo još pet godina da procjenimo učinak. Mi znamo da <laughs> učinka nije bilo, da je sve loše i da ništa ne funkcionira. Ali još nemamo uopće elemente, objektivne elemente temeljem kojih bi trebali odlučivati. Ne postoji nikakva hitnost ili žurnost. E, mi gledamo e, različite metode. Metode nam kažu da ribe postoje. Ribari nam kažu da postoje i dovoljno ribe. Dakle, nema neposrednog rizika da naši stokovi kolabiraju ili da nestanu možemo e, interpretirati određene parametre kao što je prirodna smrtnost ili dob i tako dalje ali vrši se određena vrsta psihološkog terorizma, odnosno pritiska. Radi se o e, podacima koji nisu znanstveno 100% utemeljeni. E, stvari su vrlo loše po tim podacima, ali izgleda da stvari uopće nisu e, tako loše povećao se ulov, povećala se i veličina stokova u moru. I sada se pita kako mi to možemo procijeniti, zato što su ribolovni dani smanjeni, ribarska flota je smanjena i tako dalje. Eto, to je bio pokušaj moga odgovora. E, vjerojatno sam zaboravio puno toga, ali evo ja sam tu na raspolaganju. Hvala vam. Oui, euh, je voulais préciser aussi que Hvala. Ja sam samo htio naglasiti da će naši govornici ostati na raspolaganju zastupnicima koji žele dobiti još više informacija. Ja znam da je ovo rasprava koja je strasna i koja je važna. Jadransko more je važno područje i znamo da tamo postoje e, problemi vezani naročito uz inčune i srdele, o čemu je govorio i gospodin Pičineti kao njegove kolege, ali E, moramo ipak ostati u okviru ovog e, saslušanja. Ne znam, želi li gospodin Peluzi dodati nešto? Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Htio bih samo kratko nešto dodati u vezi s pitanjem e, koje su mjere koje bi se mogle predložiti. Ja sam predstavio predposljednji slajd u kojem sam dao neke indikacije o tome. Radi se o pretpostavkama koje mogu ići u istom smjeru u kojem je krenula komisija. Radi se o stvarima koje, o kojima treba suodlučivati zajedno sa ribarima, s predstavnicima toga sektora, zato što će oni morati primjenjivati te mjere i morat će ih provoditi i vjerojatno će osjećati njihove posljedice najviše. I još nešto vezano uz drastične mjere i ciljane mjere. Ovakve mjere mogle bi se negativno odraziti i na sljedeću fazu. Jer kad bi mjere dale eklatantne rezultate, dakle kad bi se riblji fond jako popravio. Čitava proizvodnja koja je do tog trenutka uništena ne bi se ponovno stvorila, ne bi se mogla povratiti. Dakle, ovakva prednost dovela bi do nedostataka i negativnih posljedica u sljedećoj fazi. Upravljanje e, ribolovom tune trebalo bi nas naučiti neke lekcije. Hvala gospodine Peluzi. Ja se slažem u potpunosti s vama, a mislim i drugi zastupnici, da moramo znanstvene studije uzeti u obzir e, u skladu s onim što nam kažu i ribari. Svi moraju sudjelovati u donošenju odluka. Jako je važno imati mišljenje profesionalaca. Moramo dakle e, uzeti u obzir mišljenja i jednih i drugih. Marko, e, ti si malo prije govorio o neovisnim znanstvenim studijama. Na što točno misliš? Mislim, ovo su sve neovisni stručnjaci, znanstvenici. Ne možeš stalno osporavati studije. Dobro, možeš odgovoriti na to kasnije. Sada predajem riječ gospodinu Bavčeviću ukoliko želi odgovoriti na neka postavljena pitanja. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, da, želio odgovoriti prvo na pitanje da. Smanjenje ribolovne smrtnosti u zadnje tri godine je rezultat mjera koje su poduzimane na Jadranu, posebno mjera e, koje su, bile vezane za smanjenje broja ribolovnih dana, mjera koje su zatvaranja velikog dijela teritorijalnog mora Republike Hrvatske za ribolov <clears throat> na najmanje šest mjeseci, sad imamo i godinu dana imali smo i mjere znači privremene zabrane ribolova za sitnu plavu ribu u vrijeme mrijesta koje su skoro dva mjeseca trajale u, Republici Hrvatskoj, a slične mjere koliko imam informacije provodi Italija. I ovoga možda ne u tom intenzitetu jer smo bili drastični od preporuka ovoga GFCM-a jer smo išli imali taj pristup ispred ostrožnosti i to je rezultat smanjenja ribolovne smrtnosti je taj što smo zapravo i smanjili ulov kroz mjere koje smo <clears throat> koje smo napravili, a napravili smo ga na takozvani smart način jer smo zapravo gurnuli flotu da lovi veću ribu i samim time je i prihod e, od ulova nije toliko jako osjetio ovoga smanjenje ulova koje se dogodilo. Tako da je to taj postupni pristup kojeg predlažemo svi ovdje koliko vidim i znači nismo protiv upravljanja E, mjere koje se poduzimaju nisu mjere zbog toga što se ne priznaju znanstveni podaci, nego se znanstvenim podacima pristupa e, sa puno više ovoga i čak i nesigurnosti ili se pristupa opreznije s obzirom na posljedice koje mogu imati i kako se sektor prilagođava mjerama, tako se pomalo uvode, uvode nove mjere i te mjere zasigurno daju rezultate. Kad govorimo o tunama, Treba prvo reći da se stalno spominju te tune kao pozitivan rezultat i one su dale svoje rezultate kao tune, ali raditi usporedbe sa sitnom plavom ribom prvo nije zgodno iz razloga što tuna je dugoživući organizam i ne može se njihov ciklus usporediti uopće sa, sa, ovim, sa životnim ciklusima sitne plave ribe, pogotovo ne čuna koje čine to zajedništvo u ekosustavu. Druga stvar je nije tak jedina mjera koja je primijenjena na tunu. I minimalna veličina je promijenjena i dodatne mjere kontrole od e, ovoga neprijavljen, zbog neprijavljenog ulova sa kontrolom, na, nadzorom i tako dalje, tako da je pitanje koliko je što od tih mjera dalo rezultate. Stalno se sve gura u kvotu jer je to poželjna mjera jer čini jednostavnim upravljanje, ali jednostavno nije uvijek dobro. Neki put jednostavno može biti samo jednostavno. Tako da što se tiče <clears throat> starih podataka što ste me pitali gospođo Tomašić, da, ti su, imamo podatke stare, mi imamo čak podatke da su i da je hrvatska flota odlazila na Lampeduzu loviti kad je nestalo srdele. Kad je flota bila potpuno nemoćna, srdela je nestajala u Jadranu, postoje povijesni podaci, napuštali su lovišta, išli su loviti na druga područja jer se zapravo radi o tim prirodnim ciklusima. Tako da mi, nažalost, ne znam koji cijenjeni zastupnik e, ovoga govorio, mi nažalost ne možemo garantirati stabilnost tokova. Ti, stokovi prirodno osciliraju i ne možemo garantirati onoga stabilnost tokova. Možemo se jedno prilagođavati toj oscilaciji stokova i moramo naći način kako se prilagođavati oscilaciji stokova. Hvala. Merci, Hvala gospodine Bavčević. Hvala vam svima na odgovorima i naravno kao što sam rekao mislim da ste na raspolaganju zastupnicima koji žele dobiti više informacija o ovom o čemu ste vi govorili. Sada prelazimo na e, sljedeći panel. E, prvi govornik je gospodin Gilberto Ferrari. S obzirom na njegovo prezime vjerujem da će ispoštovati dodijeljeno vrijeme, da će govoriti dosta brzo. A ne, Veronika ne, ne mogu ti dati riječ sada, daću ti riječ tek nakon drugog panela. Pa ne, žao mi je, rekla si malo prije da želiš govoriti nakon panelista. E, dobit ćeš riječ, ali tek na kraju. Mislim, tako smo se dogovorili na početku. Već kasnimo. Ja sam postavio pitanje na samom početku i rekao mi, rekla si mi da želiš govoriti kasnije. Gospodine Ferrari, izvolite. Hvala, predsjedniče. Zahvaljujem odboru za ribarstvo što mi je dalo priliku da govorim o ovoj temi koja je tema o kojoj već govorimo dosta godina. To u raznim sastavima i u raznim prilikama. Sada imamo prijedlog uredbe komisije, a cilj toga prijedloga je, kao što su svi rekli prije mene danas, nešto s čime se svi slažemo, Pozdravljam vas u ime predsjednika Tioca koji nažalost zbog zdravstvenih razloga nije mogu biti danas u Briselu s nama. Ali moram reći da je ova prezentacija koju ću danas iznijeti rezultat rasprave koju vodimo unutar zadruge ribara i Saveza zadruga ribara u Italiji. Mi svi želimo postići cilj pronalaženja najboljih rješenja kako bismo stabilizirali ovaj segment ribolova. Stabilnost je vrijednost koja je bitna u svim ekonomskim sektorima. To traže poduzetnici jer na temelju stabilnosti vi možete planirati određeno djelovanje, poslovanje, ulaganje, možete nuditi e, radno mjesto nekome i proizvoditi profit. Kako bismo postigli taj cilj, moramo znati da se nalazimo već mnogo godina unutar sustava reguliranja, odnosno propisa. I ja ću pokušati sada to objasniti. E, teško je to objasniti drugačije u odnosu na kolege prije mene jer na prvom panelu danas dobili smo tehnička i znanstvena saznanja E, koja su, kao što smo vidjeli, međusobno povezana i to i sa socioekonomskog stajališta. Ja ću predložiti isto što i prethodnici. To su prijedlozi e, koji su predloženi unutar ovoga sektora u sklopu rasprave koja je vrlo dinamična zahvaljujući instrumentu medaka. Kristina Mizov eh, je predsjednica koja je ovdje prisutna, predstavljam je danas eh, i pozdravljam je, ona je ovdje s nama. Pozdravljam i kolege iz Hrvatske eh, i moram reći da mi moramo pronaći rješenje za taj problem kroz zajedničku raspravu. Dakle, kao što sam rekao, pravila postoje već jako puno vremena. Dakle, to je prvi element. Mi mm, ne vršimo samo ribolov, i ne zalažemo se jednostavno samo za zaštitu okoliša. Postoje hitne mjere koje je usvojila e, komisija, opća komisija za e, ribarstvo u sredozemlju. To želim reći gospodinu Bavčeviću. Mi u Italiji vrlo dobro znamo i uvjereni smo u to da je apsolutno potrebno poštivati pravila koja donosi e, GCPM, GFCM i mi to upravo činimo. Mi smo donijeli razne mjere, posljednja je donesena u sedmom mjesecu prošle godine, donijela je naša vlada. To je u skladu sa e, GFCM-om, sa njihovim naznakama. E, tu smo intervenirali u pogledu zatvaranja priobalnog pojasa. To je mjera vrlo važna upravo kako bismo intervenirali na obrazac eksploatacije, odnosno iskorištavanja stoka. Mi trebamo pokušati smanjiti utjecaj na riblju mlađ i moramo e, zaštititi čitav stok na taj način, a taj e, stok ima vrlo kratak životni vijek. Čuo sam gospodina Pičinetija, Peluzija i sve prijatelje koji se jako puno zalažu u tom sektoru. Mi bismo trebali pokušati zaštititi riblju mlađ ove vrste koja ima vrlo kratak e, životni ciklus. I s time se trebamo suočiti. Kao što je Korado rekao, kvaliteta i brzina dobivana podataka su ključni elementi u donošenju odluka koje će biti uravnotežene. Trebamo um, ne toliko spriječiti zlo koje će se dogoditi, jer kad bismo imali prestroge mjere, postojao bi rizik donošenja strukturalnih mjera koje se onda ne mogu povratiti. Jer kad jednom izgubite radna mjesta i kad jednom se zatvore tvrtke, odnosno e, ribari obustave djelatnost, ne može, se više vratiti na prethodno stanje. Danas je Europa u sretnom stanju zato što je izašla iz teške krize a kriza je pogodila i ribarstvo. U nekim segmentima smo možda imali protucikličke e, trendove, ali ne smijemo sada donositi krive odluke, ni u jednom ni u drugom smjeru. Vjerujemo da je potrebno pažljivo upravljati resursima. E, odgovorno sudjelovanje u sklopu medaka a tu govorimo o sudjelovanju svih e, operatera u ovom sektoru, je vrlo važno. U ovom prijedlogu uredbe bi trebalo poboljšati sljedeće. Kao prvo, izrazile su se zabrinutosti što se tiče pristupa koji se previše temelji samo na ribolovnoj smrtnosti. Mi bismo htjeli da se uzme u obzir kretanje biomase. Dakle, to su indikatori medaka. Medak je uradio ne odličan, ali recimo dobar posao. Ne bih htio hvaliti, izgledati kao osoba koja hvali samu sebe, ali medak nije znanstveni institut e, koji ima podatke. E, on je e, izradio model upravljanja i takozvani model semafora kaže da ako imate određene podatke gdje je bitno brzo dobiti kvalitetne podatke, možete dobiti različite mjere koje možete primijeniti ovisno o kvaliteti podatka. Prijedlog medaka uzeti obzir samo za dio kontrole, a rečeno je da kvalitetni podaci tamo nedostaju. Ali Medak nema podatke u svom vlasništvu, on koristi podatke iz znanstvenog sektora, znanstvenici prikupljaju podatke. Medak je odredio šemu, odnosno formulu. I ta schema je jako važna e, zato što se s njom slažu i ribari. To treba uzeti u obzir. Sada postoje i e, maksimalne razine ulova koje su uvedene 2017. godine u Europskoj uredbi. Dakle, imamo dosta mjera. Imamo mjere GFCM-a, imamo mjere koje se tiču ograničavanja ulova, mada imamo ukupni plafon koji obuhvaća tri države, a tu se priznaje i udio Hrvatske, mada je udio prilično niži u odnosu na druge države. Dakle, podatak je dobiven na uravnotežen način. Imamo i podatak o ribolovnim danima u skladu s onima što je odredio GFCM. Naravno, GFCM i komisija E, ne rade neovisno jedni od drugima, naravno da su oni povezani. Čini mi se da sustav dobro funkcionira. Mi želimo ovaj sustav provesti i imati mjerljive učinke. učinci bi se mogli međutim pokazati u trenutku kad ćemo mi već imati donesene neke mjere Dakle, zbog te udaljenosti, vremenske udaljenosti između onoga što te želimo suzbiti i e, učinka mjera. Zabrinuti smo zbog nedostatka procjene učinka E, koji bi bio napravljen na ozbiljan način. Mi imamo procjenu učinka, ali iskreno rečeno ta procjena učinka je prilično ležerno iskazana. Radi se o samo nekoliko rečenica u kojima piše moglo bi se dogoditi, moglo bi doći do smanjenja. Ja sam si ovdje označio neke odlomke piše kako bismo imali održivi e, razvoj sektora, sektor će vjerojatno morati smanjiti određene parametre, to je jasno, ali i ležerno izraženo. Smanjenje ulova vjerojatno će dovesti do povećanja cijena i to će donekle kompenzirati manje, e, manju zaradu. To je procjena učinka koja je stvarno olako napisana ja sam siguran da bih ja to mogao svakako napraviti jer ako naravno od 100 plovila broj smanjimo na tri, naravno da će se poboljšati stanje stoka, a cijena će se povećati naravno jer će ponuda biti manja i ograničenjem bismo mogli svakako utjecati na još dodatno povećanje cijena. Dakle, u redu, to jest procjena, ali mi očekujemo ipak nešto drugačije, nešto bolje, jer tu govorimo o utjecaju na poduzetništvo. Govorio sam 11 minuta, evo imam još par sekundi na raspolaganju. Mi trebamo kvalitetne podatke što se tiče samoga stoka. Trebamo i socioekonomske podatke i to bolju kvalitetu tih podataka. E, prikupljanje podataka financira Europska unija i to se provodi unutar Fonda za pomorstvo i ribarstvo. Ovi podaci nam moraju ponuditi korisni indikatore. Flota u Italiji se nije povećala, govorim od periodu od 2014. do 2016. jer za 2017. godinu nemamo još na raspoložive podatke. E, onda je razina ostala ista, došlo do smanjenja otprilike od 5% flote od 2014. do 2016 to su službeni podaci koji možda ne odgovaraju stvarnosti, ipak tu moramo pridodati efekt eh, programa za rezanje brodova. U prosincu 2017. godine Italija je zaključila program raskodovanja plovila. Imamo 400-500 brodova, ovisno o zonama u moru, ciljeve i drugačiji, ali što se tiče koča na Jadranu imamo smanjenje od 8% e, segment koča nije samo pelagijski segment brodova koji ribare u paru, nego imamo i koču pridnene kroče, dakle za sedam ili osam mjeseci doći će do rashodovanja ovih plovila. Zbog toga će doći do povećanja nezaposlenosti. Nemamo velike e, socijalne, e, instrumente socijalnog osiguranja protiv nezaposlenosti. O tome ćemo još vidjeti nakon ožujka. Općenito vidimo da su ovi podaci službeni i naravno od luke do luke situacija može biti drugačija. Ali ova dinamika ukazuje i na e, lokalni razvoj situacije. Ali ako želimo vidjeti krupniju sliku, e, moramo primijetiti da se ovdje poštuju pravila. Sektor pokušava opstati na tržištu. Indikatori nisu negativni. Moram reći da je ponekad došlo i do povećanja brutu ili neto profita, ali već danas bilježimo povećanje nezaposlenosti. Ako analiziramo e, razdoblje od 2014. do 2016. vidjet ćemo da smo izgubili 14% radne snage, vjerojatno zbog rashodovanja plovila. E, prijedlozi su već izneseni, mi se slažemo s time. E, pristup treba biti i Trebamo uzeti u obzir ono što se već e, pokazalo korisnim. Trebamo smanjiti broj ribolovnih dana, već postoje 112 tisuća tona ulova, to je ograničenje ali htjeli bismo još nešto provesti o čemu smo već razgovarali s komisijom. Trebamo shvatiti što nedostaje u ovom prijedlogu komisije. Tu nedostaje dio sa ekonomskim kompenzacijskim instrumentima. Jer ako mi smanjimo mogućnost ribolova i kapacitet, trebalo bi možda mijenjati pravila o e, trenutnoj ili potpunoj obustavi aktivnosti, a to je predviđeno u Fondu za pomorstvo i ribarstvo. E, neću duljiti, to smo već sve rekli. Sektor je spreman mi se želimo suočiti s novim mjerama na razini država članica i na strukovnoj razini i vjerujem da se trenutno provodi odličan posao u tom smjeru. Uh, Hvala gospodine Ferrari na ovom uh, izlaganju, a sada predajem riječi gospodinu Marku Spinadinu koji je regionalni uh, načelnik Saveza ribarskih zadruga. Izvolite, 15 minuta imate na raspolaganju. Buongiorno, Dobar dan svima, hvala predsjedatelju i hvala komisiji na ovoj prilici. Dolazim sa sjevernog Jadrana i ja e, najviše znam o pokrajini Veneto i o gradu Kjođi u kojem živim i o ribolovnoj situaciji tamo. Dati ću vam danas neke podatke o tome kako razmišlja proizvođač, kako živi e, i radi u ovom razdoblju. E, naravno, kolege su već govorili o tome, o proteklih 5-6 godina stalnih promjena mjera, stalne nesigurnosti, dvojbi, što ovaj sektor uopće misli o svojoj budućnosti, hoćemo li se i dalje moći baviti ribarstvom i prehranjivati svoje obitelji. Dakle, ja ću vam govoriti kao čovjek s terena iz Luke koji svaki dan vidi koje su poteškoće naših ribara i naših poslovnih subjekata u ribarskom e, sektoru. Na početku želim reći da ribolov malih pelagijskih vrsta nije ribolov koji se sam po sebi Eh, razumije kao uspješan. Ribari izlaze u dva, tri ujutro na more i nisu sigurni hoće li se vratiti s dobrim ulovom. Sve to skupa ovisi o prethodnom danu, ovisi i o tome jesu li unaprijed uspjeli prodati ribu koju se nadaju uloviti e, dan nakon. E, nastoje to učiniti na najbolji mogući način jer ako se usporede sa drugim područjima sredozemlja i ne samo sredozemlja, s drugim kolegama čine to da vide hoće li njihov proizvod biti dovoljno dobre kvalitete. On mora biti apsolutno vrhunske kvalitete jer ako nije, sam ulov neće puno vrijediti. I kao što su već rekle kolege koje su govorile prije mene, a ja ću evo to e, govoriti s motrišta ribara, s motrišta proizvođača, mi kao sektor smo već pod povećalom od 2013. godine e, i to putem prve preporuke GFCM-a. Nakon toga su uslijedile dodatne tri preporuke. Sve te preporuke su dovele do određenih intervencija na razini e, poslovnih subjekata čije posljedice osjećamo još danas. Uredba 127 je odredila da e, se preporuke GFCM-a pretvore u obvezu za države članice. Italija je još učinila nešto dodatno. Dva dekreta iz lipnja 2016. i rujna 2017. s našeg motrišta ribare je dodatno opteretila određenim zabranama, preprekama, Rekao bih e, naš se posao pretvorio u to da ga moramo raditi jer ga vjerojatno nećemo moći raditi sljedeće godine. Dakle, kočarice i određena druga plovila, druga i ribarski brodovi trebali su donijeti određene e, odluke. I evo, koji su sada rezultati ovih e, uredbi? To su privremene kvote, dakle samo 180 dana možete biti na moru. Do 2013. godine e, prosječno smo radili više od 180 dana, 200 do 220 dana godišnje. Nakon toga uvedena je kvota od 144 dana za inčun, a nakon toga još jednom preporukom 144 dana za srdelu. Onda su uvedene takozvane prostorne kvote, odnosno zabrane ili zatvaranja određenog teritorija. Italija ima vrlo plitku, nisku obalu gdje se mrijesti riba E, znanstvenici bi rekli da je to prirodno mjestilište, e, dakle od 0 do 6 milja od Trsta do Santa Maria di Leuka. Dakle, to je teritorij koji je ogroman, vrlo velik, neobično velik za onoga koji izlazi na more. Nakon toga je došlo do količinskih kvota, neću o njima govoriti jer ste to već danas puno puta čuli. Mi imamo ograničenje koje iznosi 112 tisuća tona plus 300 tona Slovenije. Osim toga, dodatno su smanjeni dani ulova zato što se radilo o lovostaju kao što su savjetovali e, stručnjaci kako bi se inčuni čuvali zimi, e, ljeti, a srdele zimi, jer se mrijeste na drugačiji način ove dvije male pelagijske vrste. Ja želim reći da Italija uz pomoć državnih direktiva dekreta iz lipnja 2016. i s e, rujna 2017. uvodi dakle e, dodatna dva tjedna za ove male pelagijske vrste e, uvodeći dakle lovostaj pa smo 15 dana mirovali zimi plus 42 dana ljeti dakle od kraja srpnja 2017. do početka rujna 2017. Dakle, mi, mi proizvođači Sjevernog Jadrana smo e, imali veći broj dana od prijedloga GFCM-a. Ova dva talijanska dekreta napravile su na neki način zatvoreni broj Eh, ili popis poslovnih subjekata koji se mogu baviti ribolovom. Jer eh, ako eh, ne izlazite samo 70 dana na more, više nećete nikad se moći baviti ribolovom. Učinci ovih dekreta su apsolutno katastrofalni. Pa se pitam kako se to može nazvati planom upravljanja to nije plan upravljanja, ali ipak jest. Zašto? Zato što je već proizveo jako puno učinaka. E, neki su zastupnici malo prije postavljali pitanja izlagačima i znanstvenicima ovdje u dvorani. Ja vam neću govoriti o vrijednosti biomase, o smrtnosti i tako dalje, o drugim, drugim podacima koje iznose znanstvenici. Ja ću vam govoriti kao e, čovjek s terena. Dakle, ove mjere koje sam malo prije nabrojio proizvele su veliko smanjenje broja plovila koja se bave ribolovom. S jedne strane, dakle, talijanski poduzetnici i ribari zbog socijalnih problema nemaju i generacijskih nasljednika. Teško ćete naći mladog ribara, nekoga tko ima 20 ili 30 godina, koji će reći dobro, od sutra idem na more, bavit ću se ribolovom i to će biti moje zanimanje. Zašto? Zato što postoji ogromna nesigurnost, kao što ste čuli ranije. Ta nesigurnost dovodi do dobrovoljnog napuštanja ove aktivnosti. Onaj tko se nalazi uh, u sretnom razdoblju da može otići u mirovinu, tada on to i čini. 2017. godine ja idem sada uh, luku po luku i sad ovdje vidite u ovom stupcu na primjer, u području mjesta katolika, ja sam evo uzeo ove podatke, e, znam da ti podaci više e, nisu niti točni. Dakle, imamo jedno plovilo manje u odnosu e, na ono što se ovdje vidi. Ovdje ćete također naći pojedine teritorije 17, 18 onda Sloveniju i nakon toga e, Hrvatsku. To je ono što je sadašnja situacija u našem sredozemnom moru, odnosno u našem Jadranskom moru. E, zašto pokažem sada ovaj diagram? E, kao što je ranije govorio profesor Pičineti, inčuni i srdele same po sebi prirodno fluktuiraju zbog temperature mora i zbog e, mogućnosti e, hranjenja, zbog migracija i e, zbog različitih meteoroloških uvjeta kad je vjetrovito ili nije i tako dalje. Zbog toga vrlo teško pratimo kretanje stokova. I kad čitamo e, znanstvena istraživanja, pitamo se kako to oni sve znaju. A mi koji smo svaki dan na moru znamo koliko je teško uloviti, koliko je teško sezonski shvatiti kretanje inčuna i srdele. Ispričavam se, preskočit ću nekoliko slajdova jer e, direktno želim ići na ovaj prijedlog uredbe. Prijedlog uredbe mi smatramo e, nečim što će biti apsolutno nametnuto MSI, dakle maksimalni održivi prinos prije 2020. za nas proizvođače je sutra. To je već sutra. Mi nećemo e, uspjeti prilagoditi se ovim novim zahtjevima i ovom novom predloženom planu. E, to je prijedlog plana koji e, sada neću socioekonomski raspravljati zato što su mnogi to već radili, ali moram reći da apsolutno ne mogu to smatrati planom jer Evo, pogledajte, ovo je plan. To je plan zato što smanjuje broj plovila, ograničavati ribolov govoriti na kojem području smiješ loviti, a na kojem ne, u kojem godišnjem razdoblju smiješ, u kojem ne. Smiješ loviti određeni broj dana i imaš još čitav niz mjera koje moraš poštivati, ali ujedno i promijeniti svoj način ribolova. Evo, e, zato smatram da je sve to skupa nametnuto. Jer e, kao što su zastupnici govorili, ovo su stari podaci 2014. 2015. godine. A ovo što mi danas imamo, što svaki ribar danas treba učiniti, jest uloviti ribu. A mi pronalazimo puno više ribe no što smo pronalazili prije dvije ili tri godine. A stalno slušamo da ribe nema i nema je i stalno je u padu količina ribe. I sad ako zanemarimo ono što je rekao profesor Pičineti, mi ne uspoređujemo takve podatke, smrtnost, veličinu i tako dalje. Po meni podatak iz 2015. danas više nije prihvatljiv podatak. E, ja sam malo prije pokušao reći da trebamo uzeti u obzir stanje naše flote flota je nešto što je živo, živi organizam koji se mijenja svaki dan. Plan, međutim, apsolutno ne uzima u obzir socioekonomski faktor. Mislim da su to više manje svi eh, govornici prije mene naglasili. Koji su učinci na ovaj sektor? Eh, učinci su doista važni. Mi smatramo da e, stvar ne završava kada brod pristane i e, iskrca se riba. Ne, idemo dalje. E, imamo potrebu za ljudima koji istovaraju, zatim doprema leda, otprema ribe na tržnice i tako dalje. Sve te poslove možete zaboraviti ako se promjene provedu izvješće Saka iz veljače 2017. godine kaže sljedeće. Da bi se povećala biomasa za inčune i srdele, smanjio bi se ulov za 70% za srdele i 90% za inčune. Dakle, ja znam da kad idem na more ne znam kako ću se vratiti. Međutim, čini mi se da ovi istraživači nemaju nemaju dovoljna znanja. Imaju li oni možda čarobnu kugu ili čarobni štapić kojima mogu e, predvidjeti ono što će se dogoditi temeljem podataka koji su apsolutno variabilni kao što smo danas čuli. Dakle, to je stvar koju jednostavno ne mogu razumjeti. Ne mogu razumjeti do kuda smo došli, do 60%, možda 61, 50, 30%. Nemam pojma kako možemo doći do ovakove vrste izjava. Dakle, prijedlog uredbe, ponavljam, po nama je korak unatrag u upravljanju. E, članak 18. dokumenta Europske komisije je tu važan. Pitam se zašto mi ne možemo u roku tri ili četiri godine dobiti priliku, kao što smo dobili unutar medaka, napraviti naš prijedlog kako bismo mogli biti mirniji dok ribarimo i dok se bavimo e, našim poslom što ovaj damoklov mač kojeg smo čuli e, od profesora Pečinetija čini? Pa on već visi nad našim glavama, smanjena su ulaganja, e, zašto bih popravio brod ako sutra više neću loviti, zašto bih ulagao u sigurnost ribare, u sigurnost broda. To će naravno stvoriti dodatnu nezaposlenost, veliku nezaposlenost, e, ne samo za ribare, već i za sva zanimanja koja se s nama povezuju. Hvala vam. Sada prelazimo na posljednjeg e, govornika, gospodina Guido Doza, koji je ravnatelj zadruge ribara. Izvolite, imate 15 minuta. Hvala predsjedniče, zahvaljujem svim zastupnicima Europskog parlamenta. Ja sam ribar, vlasnik broda, koji svakodnevno žive, živi s problemima i sa stalnim hitnim stanjima. Ja prehranjujem sto obitelji. Ribolov malih pelagijskih vrsta na Jadranu je sektor gdje radim u Trstu već 30 godina. To je aktivnost koja već e, godinama stvarala sretne, ali i bolne trenutke za ribare. Ja dolazim iz obitelji koja je generacijama živjela zahvaljujući e, ribarstvu. Sjećam se svoga djeda. On je imao veliki brod za ulov malih pelagijskih vrsta i u nekim razdobljima, to su bila čak i druga razdoblja, on i posada gladovali su zato što nije bilo dovoljno ribe. kriza u pogledu ulova inčuna i sardele imali smo i od 84. do 85. godine kad smo ja i otac morali smanjiti poslovanje, morali smo rashodovati neki brod i morali smo se zadovoljiti sa malom razinom prihoda, manje loviti ribu kako bismo čekali oporavak stoka. E, imali smo izmjenjivanje perioda velike količine ribe i krize. Takvih perioda je uvijek bilo, a ribarstvo je kao sektor se uvijek trebao prilagođavati. Na temelju podataka koje smo dobili za posljednje godine izgleda da je stok malih pelagijskih vrsta u Jadranu u kriznom razdoblju. Što trebamo sada učiniti? Što se mene tiče, mogu ponoviti to da naši ribari to shvaćaju. Oni su odmah krenuli provođenjem eh, smanjenja poslovanja, to je bilo bolno zbog restriktivnih mjera koje je izdalo talijansko ministarstvo. Međutim, što su talijanski ribari učinili na sjevernom Jadranu? Kao prvo, došlo je do smanjenja ribolovnih dana. Od 2016. godine ribolov malih pelagijskih vrsta vrši se prosječno četiri dana u tjednu, e, poštujući 20 maksimalnih dana mjesečno i 180 e, godišnje maksimalno. Zbog toga je došlo do matematičkog smanjenja od 20% što se tiče ribolovnog napora. Drugo, promjena profesije, odnosno zanata. Neki ribari koji su se bavili e, ribolovom malih pelagijskih vrsta privremeno su odlučili ili konačno u e, skladu sa operativnim programom da se bave nekom drugom aktivnošću, a to su bile aktivnosti ribolova e, za koje su imali dozvolu. Zbog toga je došlo do smanjenja otprilike od 5% ribolovog napora u nekim lukama područja GSA 17. Treće. Lovostaj za male pelagijske ribe u dva razdoblja od 15 dana svako, svaki, kako bi se omogućilo razmnožavanje ribe. 30 dana e, obaveznog lovostaja proizveli su smanjenje otprilike od 7% ulova. Četvrto, ulov, iskrcavanje inčuna i srdela e, većih dimenzija u odnosu na prošlost. Na taj način se smanjio problem nedorasle ribe i problem odbačaja. Što se tiče razmnožavanja i rasta malih pelagijskih vrsta, talijansko ministarstvo odlučilo je zabraniti ribolov unutar šest milja za nekoliko mjeseci i donijeti e, vremensko ograničenje bila je važna odluka. 2017. godine zabilježili smo povećanje dimenzija inčuna i srdele e, koji su u fazi porasta bili u pličaku od 0 do 3 ili 6 milja, a onda se ti stokovi sele u otvoreno more. Uz korištenje Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo došlo je do rashodovanja jednog dijela ribarske flote. U Italiji sada imamo rashodovanje otprilike 10 e, e, plovila za ribolov malih pelagijskih vrsta. Zbog toga će doći do dodatnog smanjenja od više od 10% ribolovnog napora e, od 2018. godine. Na temelju ove analize želim reći da ćemo od ove godine imati smanjenje ribolovnog napora od preko 40% u odnosu na 2014. godinu a stok će se normalizirati i vratit će se na parametre iz prošlosti u vrlo kratkom vremenskom roku kao što se vrlo često događalo u povijesti malih pelagijskih vrsta, koje, kao što znamo, imaju vrlo kratak životni ciklus, a stok se obnavlja prilično brzo. U ovom trenutku, dakle u siječnju 2018. godine, stok malih pelagijskih vrta se već oporavlja i to vidimo svakodnevno u moru. Danas primjena drugih mjera kao što je ukupno dopušteni ulov e, bilo bi pretjerano i time bi došlo do znatnog utjecaja u socioekonomskom pogledu. I e, tisuće e, ribara napustilo bi ovaj sektor i pripadajuću industriju. Sustav kvota za male pelagijske vrste doveo bi osim razmirice između Italije i Hrvatske o raspodjeli i do sukoba između e, vlasti luka i ribara. I krenulo bi se e, na utrku što se tiče ulova, time bi se smanjile cijene i ograničio pristup ovom stoku za slabije ribare kao što su oni koji se bave ribolovom okružujućim mjerama, a njihov ribolov započinje u svibnju kad je ukupno dopušteni ulov ta kvota već iskorištena ili u fazi iscrpljivanja. Kad bi se ova uredba donijela, tvrtke ne bi mogle planirati vlastitu djelatnost. Naime, nigdje ne piše koje mjere i koliko mjera upravljanja bi Europska komisija mogla usvojiti, niti piše gdje na jasan način koji bi se ukupno dopušteni ulov usvojio a kad bi se odlučio ukupno dozvoljeni ulov koji je mnogo niži od sadašnje proizvodnje koja se zaustavila na 112 tisuća tona e, maksimalno 2014. godine, koliko ribara više ne bi moglo preživjeti, koliko njih ne bi mogli spajati kraj s krajem, e, koliko dana u godini bi se moglo ribariti, koja e, područja mora bi se zatvorila za ribolov, Bez odgovora na ta pitanja i na druga pitanja kako možemo izračunati potrebno ulaganje, troškove i isplativost ove aktivnosti. A bez isplativosti nemate poduzetništvo, nemate e, rad, nemate nikakvu sigurnost, nemate radna mjesta, nemate ništa. Ribari žele razgovarati i prihvaćati nove mjere upravljanja sa raznim ograničenjima. Imali smo mnoge prijedloge, Medak, Europeš, parlament, svi su dali prijedloge, a o drugim prijedlozima raspravljamo u Italiji sa našim e, savezima zadruga. To su teške mjere zbog kojih bi se trebalo dosta žrtvovati, ali to su razumne mjere zbog kojih bismo svakako još uvijek bili u stanju planirati i raditi. Ali ako se sve to bude odbacilo i ako uredba ostane e, onakva kako je predložila komisija, imat ćemo samo nesigurnost i onda nekakav delegirani akt sa upravljačkim mjerama koje će biti neprihvatljive, a možda će se ukupni dopušteni ulov previše smanjiti e, i nitko neće moći prigovoriti. Mnoge tvrtke će se zatvoriti i e, ribari će ostati bez posla. Povećat će se e, nezakonit ribolov zato što ribari moraju ipak prehraniti svoje obitelji. Talijanski ribari su već pokazali da su odgovorne osobe. Oni vjeruju da s mjerama koje se danas provode bi se svakako moglo doći do rezultata koji su predviđeni za 2020. godinu kad bi nas samo Europa pustila da mi sami reguliramo našu djelatnost kao što već radimo desetljećima. Na samom kraju želim reći da se nadam da ćete vi, predsjedniče, i svi zastupnici Europskog parlamenta moći odlučiti imajući na umu da na temelju znanstvenih podataka koje imamo na raspolaganju, a to smo čuli i od gospodina Pičinetija, gospodina Peluze i gospodina Bavčevića, e, ne smijemo praviti razliku E, između male pelagijske ribe e, zato što nije ona, nije ta pelagijska riba e, pod rizikom izumiranja, nego odumire populacija ribara. Hvala vam najljepša na ovim izlaganjima. Sada ćemo predati riječ zastupnicima. Još jedno vas molim da budete kratki i da izravno postavite pitanje. Gospođa Rodust. Hvala lijepa. E, želim se zahvaliti i ovim ribarima koji su sad govorili posljednji. E, bilo bi e, doista zanimljivo da ste vi govorili prvi. Mislim da ste rekli jako puno pametnih i važnih stvari. Oduševljena sam time. Pogotovo onim dijelom kada ste govorili koje ste mjere kao ribar već poduzeli. Mi ne tražimo ništa drugo, mi ne želimo ništa drugo. Zajednička ribarstvena politika ili oblici zajedničke ribarstvene politike. Kada smo to radili, rekli smo, eto, upravo ovo što ste vi sada rekli, da ste učinili posljednjih godina. E, želimo doći do održivosti sektora, želimo da vlada red u ribarstvenoj politici i među ribarima. To je bio naš cilj. Rekli smo trebamo mjere za to. A vi ste nabrojili čitav niz mjera koji bi doista dovele do toga da ostane maksimalni održivi prinos. Vi ste jasno rekli da bi onda e, srdele bile veće, krupnije i da će se stok održati. Upravo to je ono što želimo višegodišnjim planom postići. Postići sigurnost za vas. E, želimo imati detaljan, dobar plan da možete planirati godinama unaprijed kako stokovi trebaju izgledati ili moraju izgledati. I mi doista imamo puno povjerenja u vas. Mi znamo da ribari znaju što rade. Oni to moraju raditi, a mnogi to nažalost ne rade i to je problem koji trebamo E, opisati. Drugi su rekli da su preopterećeni. Mi znamo od 1.1.2014. godine da zajednički s Italijom i s Hrvatskom e, moramo održati obećanje koje smo dali, a to je dovesti red u ribarstvo i ribolovne politike. E, što se tiče kvota, mi na sjeveru živimo s tim kvotama Ranije su te kvote plašile naše ribare također, ali oni danas više nemaju te ribolovne dane. Oni znaju koliko kvota imaju, izlaze na more kad im vrijeme odgovara, kad imaju e, e, vremenske pogodne prilike i kada žele. A ranije su morali izlaziti čak i pod životno opasnim uvjetima, zato što su morali imati broj ribolovnih dana. To sada više ne moraju. Molim vas, nemojte se bojati kvota. Kvote možemo razumno na urediti. I na kraju, e, podjela kvota treba biti dobro organizirana na razini nacionalne države. Nacionalne države to još uvijek ne rade i to nas ljuti. Zato vas lijepo molim da nam pomognete u vašim državama e, s tim kako bi mali ribali imali dovoljno ribolovnih mogućnosti. Hvala vam. Monsieur, monsieur Affronte, vous avez la parole. Gospodine imate riječ. Grazie, due domande molto veloci. Hvala, vrlo kratko imam dva pitanja. Gospodin Marko Spinadin, vaše izlaganje je bilo vrlo jasno, bili ste vrlo odlučni eh, kad ste osudili prijedlog Europske komisije. Eh, vi predstavljate Savez zadruga ribara. Rekli ste dajte nam dovoljno vremena da upravljamo ovim stokom, nemojte nam nametnuti ova, ovu kvotu, ovaj prijedlog. Mogu vas pitati, slažu li se e, sve zadruge e, s vašim viđenjem stvari, barem e, sve zadruge na Jadranu. Jer ja razgovaram s ribarima, oni su mi rekli pa morate brzo djelovati jer više nemamo dovoljno ribe za ulov, trebamo imati e, snažnije mjere. Dakle, mm, ako mi prepuštamo vama upravljanje ovim stokom, to je opasno. Moramo naći kvalitetno rješenje za sve, ali ne ovako rješenje e, što bi se moglo interpretirati kao potpuna sloboda upravljanja. Hvala govornica, hvala e, unaprijed gostima da ne plješću dok ne dobijemo odgovore. Hvala i e, Marku koji je evo napredovao u postavljanju pitanja, a siguran sam da će napredovati i Ricardo i koji će vrlo kratko postaviti pitanje koje želi. Ja bi zapravo htio samo bolje shvatiti kako se organiziraju različiti ta vijeća. Ne, na portugalskom ću postaviti pitanje ipak. Sasvim je jasno da je ovo situacija u kojoj se radi o zajedničkim stokovima koje dijele zemlje Europske unije i zemlje koje ne pripadaju Europskoj uniji. A do 2015. godine Hrvatska, e, odnosno u 2015. godine Hrvatska nije bila u Europskoj uniji. E, sada imamo tri vijeća koja su dala mišljenja o stokovima. Medak, e, STCF koji su iz Europske unije kao i GFCM, dakle opća komisija za ribarstvo e, sredozemlja. I koliko ja znam, oni e, su također dali mišljenje o tome. Albanija i Crna Gora nemaju E, obveze poštivanja kvota kao e, na primjer Hrvatska, ali Hrvatska također ih nije poštovala 2015. godine. No ipak mislim da to dovodi do razilaženja u mišljenjima o planovima upravljanja. Ja bih htio znati što je sa koordinacijom između ova tri vijeća i koordinaciju u donošenju odluka znamo da e, postoje dakle države koje moraju poštovati ove obveze i države koje ne moraju. Pa dobro, ovo je bilo dosta konkretno pitanje, zar ne, gospodine predsjedavajući? da, ali ja nisam navikao da ti kratko postavljaš pitanje, pa sam zato iznenađen. Hvala. Rema? Rema, tražio si riječ. Hvala predsjedniče, samo kratko. Dolazim iz pokrajine gdje postoje i ribarstvo i čini mi se da posljednje što je rečeno nije hinjeno. Radi se o ribaru koji je govorio otvorena srca. Mnogo vremena na sjevernom Jadranu ribari su davali odgovore na problematična pitanja vezana uz zaštićena morska područja, na primjer i tako dalje jer e, oni su svjesni toga da nakon što uništite proizvodni sustav vi ga ne možete obnoviti nakon tjedan dana. U ovoj, ovom odboru e, se o tome dosta govorilo. E, uništavanje određenog proizvodnog područja zahtjeva 20 do 30 godina za ponovnu izgradnju. To su nam objasnili u prvom dijelu. Nemoguće je shvatiti kako se ponaša riblji fond, to je e, vrsta ribe koja ima kratak životni vijek. Mm, dakle, mislim da tu postoje određeni uvjeti koje bi netko htio nametnuti. Čini mi se kao europ zastupnik ponekad da znanstvenici svake godine trebaju predlagati neka rješenja, jer bi inače bilo e, nemoguće e, nazvati ih e, znanstvenicima. To je teška situacija. Mi sada stvaramo stalno neke nove propise, a oni propisi koje smo donijeli u prošlosti nisu bili predmetom nekakvog planiranja na temelju kojeg bismo mi onda vidjeli jesu li oni funkcionirali ili nisu. Čini mi se kao da netko treba proizvoditi rješenja zato što je to njegova profesija i u redu je da je to tako, ali moramo biti vrlo oprezni. trebalo bi zaključiti pilot projekte, dobro ih analizirati i ne bismo trebali unositi nova rješenja čiji učinak e, ne poznajemo zato što su te mjere unesene samo Hvala Remo. prije toga. Noreka Nikolaj. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja imam tu privilegiju da ne dolazim iz ove regije pa ću pokušati biti možda objektivnija. E, znajte da je ovo tema koja je povezana i sa e, temog izvješća na kojem sam ja radila. Sasvim je sigurno da E, aktivnost ribarenja je specifična za svaku od regija i ima određene specifične karakteristike, ali važno je postići ravnotežu e, socijalno-društvenog i gospodarskog impakta ovih višegodišnjih planova i održivosti za ribarske zajednice. Te moramo postići e, tu ravnotežu koja je ključna. Znam da to nije lako, ali sam sigurna da to možemo postići. Na samom početku želim reći da ja podupirem e, regionalizaciju koju predlaže i naša izvjestiteljica i smatram da je referentna točka biomase nešto što je važno i za ovu regiju. Ja sam predložila neke amandmane e, na pitanje... Norika, ne, ne, Norika, ne, ovdje ne govorimo o tome. Trebaš postaviti pitanje govornicima, stručnjacima, ne izvjestiteljici. Znam, ali nažalost ne mogu ostati do kraja, jer imam konferenciju, pa sam zato htjela iskoristiti ovu priliku da govorim i o izvješću. Znam da to nije sad tema i znam da su države članice kao i zajednica već poduzele neke mjere i mislim da želim zapravo s ovim samo poduprijeti viziju izvjestiteljice u izvješću. Hvala Norika. Predajem riječ gospođi Tomašić. Izvolite. hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja se zapravo nisam ni htjela javiti u ovaj drugi panel, ali pošto je e, kolega Santos dva puta rekao da Hrvatska 2015. E, Hrvatska nije poštovala obaveze molila bih vas da dopustite gospodinu Bavčeviću da objasni koje smo, što smo mi sve napravili e, u zaštiti stokova. Hvala vam lijepa. Hvala najljepša gospođo Tomašić. Čini mi se da se više nitko ne javlja za riječ. U tom slučaju predajem riječ komisiji. Osim ako ti, Veronika, želiš prvo čuti odgovore na postavljena pitanja? Da? U redu. U tom slučaju predajem e, riječ gospodinu Ferrariju, gospodinu Spinadinu i gospodinu Dozu, jer e, svima vam je postavljeno barem po jedno pitanje. Ne znam, e, želite li odgovoriti na njih ili dati još neke komentare, nadopuniti ovo što su zastupnici rekli. Gospodine Ferrari, izvolite. Hvala. Pokušat ću odgovoriti na vaše pitanje. Mjere postoje, provode se, konkretne su i to pokazuje koliko smo ozbiljni u rješavanju ovih problema. Kolega Doz je to naveo, a Marko je govorio o sjevernom Jadranu. Htio bih odgovoriti na teško pitanje koje mi je postavljeno gospodine Fronte. Vi ste nas pitali što drugi misle. Ja primjećujem u ovoj sali da zastupnici imaju različita mišljenja. Dakle, niste jednoglasni u ovom odboru, pa tako nisu jednoglasni ljudi u lukama i upravama. Ali to nije nedostatak u Italiji po mom sudu, nego to pokazuje E, koliko je važan ovaj problem i koliko je osjetljiva ova tema koju trebamo riješiti znajući da nemamo jednu jedinstvenu formulu koju možemo primijeniti od Trsta do Molfete. Od sjevera prema jugu ribolovna oprema varira zato što se u određenom području vrši određeni ribolov koji se ne vrši na primjer sjevernije ribolovne aktivnosti imaju kao referentnu točku luku odakle brod dolazi, a tamo se onda e, vode i komercijalne aktivnosti. Znamo da je cijena nešto na što utjece čitava ribolovna aktivnost. Mi možemo uvesti red u vlastitom dvorištu, a tu mislim ne samo na Federkonf Peska, nego na sve zadruge, na Savez zadruga. E, Federkonf Peska je organizacija koja obuhvaća tri podorganizacije i aktivno sudjeluje u Medaku. Medak obuhvaća i druge organizacije a mi se nadamo da će ova rasprava koja je već prilično dinamična postane još dinamičnija i bogatija. Različitost mišljenja je samo problem za one koji trebaju to sve rezimirati i donijeti odluku. Što se tiče suživota CGPM-a, odnosno GFC-ma, Medaka, Stecfa Medak ima različitu ulogu. On e, je vezan uz europsko zakonodavstvo, to je volja Europske unije i tom voljom smo mi kao nositelji ekonomskog interesa u, na tržištu rada dobili mogućnost e, da svoje mišljenje podastremo komisiji. Mi nismo posjednici podataka, mi ih ne prikupljamo, nego ih mi koristimo kako bismo komisiji dali obrazloženo mišljenje, a mišljenje dajemo i državama članicama imajući na umu održivost. Želimo predlagati mjere koje će biti svima prihvatljive. To je smisao našeg postovanja. E, naša uloga minorna u odnosu na GFCM i STECF, ali medak vrši posao, ima zadatak e, koji cijene mnogi, među ostalima i komisija. Ali tu postoje druge kategorije, to su sindikati, strukovne organizacije koji dolaze iz različitih dijelova Jadrana i ponekad mogu imati različite interese ali ponekad možemo doći i do zadovoljavajućeg rezultata. E, posljednje mišljenje o Westmedu je vrlo kompleksno Možda je netko očekivao veću razinu ambicije, ali mislimo da je najmanji zajednički nazivnik nešto što predstavlja korak naprijed u odnosu na situaciju prije nekoliko godina. Hvala. Gospodine Spinelli, želite nešto reći? Da. E, da, hvala vam. E, želim napomenuti nešto što sam već rekao ranije, a vezano za ono što smo već čuli. Nesigurnost, neizvjesnost, to je nešto što ubija, ubija vas već danas, danas. Nemojte nas previše držati eh, u neizvjesnosti. Mislim da bismo trebali u razumnom vremenu doći do određenih programa. Dakle, dajte nam nešto što će nam zadržati nadu. Mi želimo nastaviti ribariti, želimo nastaviti raditi. Ne bismo željeli da se kroz nekoliko godina svi skupa nađemo u tome da moramo razmišljati kako obnoviti male pelagijske vrste u Jadranu jer su u potpunosti nestale, ne postoje. Što se tiče pitanja zastupnika Frontea, direktno je bilo upućeno, pa ću direktno i odgovoriti. Mislim da postoje potencijali. Unutar članka 18. se može napraviti plan upravljanja. Poštovani zastupniče, mislim da ne mislim da je to samo problem talijanske obale, kao što ste napomenuli, već mislim da se trebamo dogovoriti sa hrvatskim prijateljima jer ukoliko to nije naš prioritet, mi ćemo u Italiji propasti. Sigurno ćemo propasti. Postoje neki aspekti o kojima danas nisam govorio, ali možda ću moći razgovarati s vama jer smo se već češće susretali na sličnim raspravama. Postoje i problem sezone, migracije našeg proizvoda te se vrste često zadržavaju negdje više, negdje manje, u nekom području više, u nekom području manje u određenom dobu godine, što e, predstavlja ogromnu razliku između sjevernog i srednjog Jadrana, bez obzira na razinu ulova. A onda još postoji i pitanje kvalitete, da, prava riječ je kvaliteta onaj tko e, ribari na jedan način e, drugačije. E, dakle, sve ovisi o načinu ulova. Hoćemo li loviti kočaricama ili drugim vrstama mreža. Nećemo se sakrivati, ne možemo se sakrivati jer su sve stvari jasne i vidljive. Postoje određena područja koja su koordinirana, ponašaju se više kao poduzetnici. Drugi pak koji love na srednjem i južnom Jadranu organiziraju se drugačije i to je ishod određenih razlika koje mislimo da možemo prebroditi. Eto, ja sam mislio da možemo napraviti zajednički plan nije tu važna samo veličina brodova, odnosno plovila, jer ste mi ranije rekli ako ja imam broda 30 metara u odnosu na brod koji ima 15 ili 16 metara, ovisim o meteorološkim uvjetima na moru. Onda ćete reći ovaj drugi je lovio dva dana više u odnosu na mene i tako dalje. Dakle, mislim da se ne trebamo skrivati iza takvih stvari. Ja ću se rado suočiti s vama, konfrontirati svoje mišljenje s vama, ali uvjeren sam da možemo pronaći određeni dogovor. Hvala, gospodine. E, ovo zaključak je zapravo dosta zanimljiv, potreban nam je zajedničko stajalište. E, gospodine Doz, želite nešto dodati? Ne? U svakom slučaju hvala vam na e, izlaganju. Mislim da je važno imati mišljenje i znanstvenika i e, ljudi koji rade u ovom specifičnom sektoru. E, tako ćemo shvatiti koje je najbolje stajalište. A sada ću predati riječ predstavnici Europske komisije. Veronika, izvoli, imaš riječ. Hvala najljepša što e, ste mi dali priliku da e, kažem koje je mišljenje komisije. Bilo mi je veliko zadovoljstvo saslušati sve govornike i znanstvenike i predstavnike sektora. Mislim da je važno govoriti o ovom pitanju jer znate da se sada primjenjuju hitne mjere u okviru GFCM-a do kraja 2018. godine, tako da je hitno e, pronaći nove mjere. Na samom početku želim vas informirati e, o najnovijim vijestima o znanstvenim savjetima i podsjetiti vas da u okviru ZRP-a su zakonodavac, Europska komisija e, ima e, obvezu koristiti najbolje dostupne znanstvene savjete od strane nadležnih tijela STECF e, i Opće komisije za ribarstvo sredozemlja. E, moram napomenuti da znanstveni savjeti koji smo dobili od ovih tijela su e, validirani kroz e, jedan detaljan proces revizije. Sada ću nešto reći o komentarima gospodina Santusa o sukobu između savjeta koje daje STECF i GFCM. Naravno da oni ne koriste istu metodologiju, e, ali jedan od ciljeva i e, mediteranske deklaracije je stvoriti sinergije i bolju koordinaciju između ova dva znanstvena tijela. U tom smislu bit će organiziran i e, forum od strane GFCM-a u Rimu do kraja ove godine i to će nam omogućiti da bolje uskladimo koordinaciju između ova dva savjetodavna tijela. E, dokle smo došli što se tiče znanstvenih podataka? Mi smo svjesni činjenice da se naši planovi kritiziraju iz dva razloga. Najprije zbog znanstvenog temelja. Rečeno je da nisu valjani ti znanstveni podaci koje mi koristimo, a druga kritika e, se tiče nedosljednosti naših planova u odnosu na procjenu znanstvenih odbora kao što je na primjer GFCM. No situacija se u potpunosti promijenila jer e, oba znanstvena tijela sada koriste e, informacije do 2016. godine i to su najaktuelniji podaci i oba ova tijela se slažu sa našim pristupom metodologije i e, samim tim procjena stokova je slična u oba ova tijela i jedni i drugi su rekli da e, srdele i inčune imaju e, preveliku ribolovnu smrtnost i da je biomasa na niskoj razini da smo u blizini kolapsa sa 50% E, mogućnosti da do tog kolapsa dođe 2018. godine. Mi smo e, primijetili i neke izmjene za, na primjer, srdele jer je situacija bolja za srdele u odnosu na inčune. Čini nam smo da smo zaustavili e, taj pad Regrutiranje je bolje, ali to nije slučaj za inčune. Kao rezultat ove nove znanstvene procjene možemo zaključiti da referentna točka koju smo koristili u prijedlogu za višegodišnji plan više nije valjana i da ju moramo ažurirati. Referentne točke su sada mnogo bolje nego one koje smo koristili ranije, dakle one brojke o kojima smo smo govorili da se trebaju za 60% smanjiti ribolovne mogućnosti su netočne. To smanjenje će biti znatno manje. Kako biste e, vidjeli e, kakva je cjelokupna situacija, mi smo zatražili od STECF-a da E, izvrši ad hoc procjenu e, male pelagijske vrste u odnosu na e, razine smanjenja ulova počev od 2020. godine. Dobra vijest je da ulov srdele ne zahtjeva drastičnu drastično smanjenje, smanjenje od 10% bi moglo minimizirati rizik od kolapsa ovog stoka za 2018. i 2019. godinu. Za inčune situacija je alarmantna. Ovdje se traži smanjenje od 20 do 25% koje bi trebalo postići kako bismo smanjili E, rizik od potpunog pada, odnosno pada od 24% za 2019. godinu i 11% za 2020. godinu. Prema najnovijim podacima e, pokazano je da kombinirani e, Kombinirano ograničenje ulova iz izvješća gospođe Tomašić nije preporučljivo jer će na taj način inčuni i srdele kolabirati za 95%. Također, e, e, kombinirano ograničenje ulova znači da bi e, ono oni ciljevi koji smo se zacrtali bili nemogući za postići. Mi imamo savjetodavne davna mišljenja na kojima temeljimo ovo što govorimo i e, uspoređujemo situaciju pelagijskih stokova i u drugim bazenima gdje se e, uvode mjere koje se temelje na takovima koje jako dobro funkcioniraju. Znamo da e, pelagijska riba fluktuira E, tijekom godina i da postoji visoka e, prirodna smrtnost, ali znamo da je upravljanje kroz takove moguće ako imamo dostupne podatke koji su e, pouzdani. Što se tiče sociogospodarskih aspekata, samo ću kratko reći nešto o tome. Želim potvrditi gospodinu Afronteu da mi jesmo izvršili sociogospodarsku procjenu učinka na temelju referentnih vrijednosti koje su se koristile u to vrijeme. I sad sasvim je jasno iz ove procjene učinka da postoje sociogospodarski troškovi, ali srednjoročno i dugoročno će se korist za flotu povećati. I na kraju samo jedna opća napomena, a to je da je naše iskustvo pokazalo u drugim morskim bazenima da sociogospodarska situacija ribarskog sektora je usko povezana sa situacijom stokova. Vrlo jednostavno govoreći, ako su stokovi zdravi, onda imamo i e, dugoročno visoke profite za ribare. Također želim napomenuti da smo svjesni e, činjenice da moramo uzeti u obzir i e, okolišne uvjete u višegodišnjem planu kojeg smo mi predložili smo to i učinili i koristili smo e, vrijednosti koje su nam bile na raspolaganju za uspostavljanje ribolovnih mogućnosti. E, nadam se da više neće biti nesporazuma u ribarstvenom sektoru što se tiče delegiranih akata. Oni su savršeno sredstvo za regionalizaciju i mogu omogućiti sektoru da prilagodi e, mjerama specifičnim okolnostima e, predmetnog sektora. Države članice će morati surađivati sa predstavnicima sektora kako bi prilagodili preporuke za tehničke mjere upravljanja određenog ribarstva, a tek onda će te mjere biti odobrene od strane komisije. Dakle, ni komisija ta koja nešto nameće, već e, je to u rukama država članica. Hvala vam najljepša. Gospodine Kadek, hvala vam što ste mi dali toliko vremena da reagiram na različite izjave i komentare. Hvala Veronika, Moram reći da sam ja zaista impresioniran dijalektikom, aritmetikom i e, predloženim modelima komisije. Ja to nazivam tehnokracijom. Ispričavam se Veronika što to moram reći, ali ja kao predsjedavajući to zaista moram reći. Mi smo pažljivo saslušali ono što ste vi rekli i moram reći da ste rekli dosta relevantnih e, stvari, ali vaš način predstavljanja tih argumenata temeljeći se samo na aritmetičkim e, podacima koje vi nazivate znanstvenim podacima nije u skladu s našim mišljenjima. I to je razlog našeg postojanja ovdje u parlamentu. Mi predstavljamo i određenu političku moć jer imamo tu moć suodlučivanja sa Europskom komisijom i vijećem. Ja se ispričavam, možda je ovo neugodno, ali morao sam vam ovo reći e, nakon ovog vašeg izlaganja. Poštovane kolege, ovim završavamo saslušanje. E, želim se još jednom zahvaliti svim e, panelistima, svim govornicima, bilo da se radi o znanstvenicima ili predstavnicima sektora. Želim se zahvaliti naravno i Europskoj komisiji i svima vama, poštovani zastupnici, koji ste govorili o ovim važnim temama. A sada, ukoliko se slažete, možemo preći na 14 e, tu točku dnevnog reda. To ćemo odraditi vrlo kratko jer trebamo samo utvrditi e, e, rokove za amandmane. Ovo saslušanje je bilo doista zanimljivo. Donc, euh, E, ovo je bila jedna vrlo zanimljiva rasprava. A e, što se tiče dakle sada izvješća o višegodišnjem planu za male pelagijske stokove u Jadranskom moru, moramo utvrditi rokove za podnošenje amandmana. Želim vas podsjetiti da je gospođa Tomašić predstavila svoje izvješće na sastanku odbora u 11. mjesecu 2017. godine. Rok je predviđen e, za pet ti drugi, ali mi se čini da klubovi traže nešto više vremena, tako da predlažem e, gospođi Tomašić rok od 23. veljače, ako se ona s tim slaže. Gospođo Tomašić, slažete li se s ovim rokom? 23. veljače. Da, u redu. Dakle, uz odobrenje e, izvjestiteljice, gospođe Tomašić, ćemo utvrditi rok za amandmane E, za petak 23. veljače e, do 10 sati. Pazite na to da je do 10 sati. Dakle, i mi smo nekad, kao što možete vidjeti, aritmetički precizni. A sada prelazimo na 15. točku dnevnog reda gdje ćemo imati razmjenu gledišta sa e, Paskalom Savuretom, koji je direktor Europske agencije za kontrolu ribarstva, a govorit ćemo o programu rada te agencije za 2018. godinu. Svake godine organiziramo ovakvu raspravu sa Paskalom koji nam e, govori o radu svoje agencije i programu za narednu godinu. Za one koje to zanima, neka ostanu u prostoriju, one koje tema ne, E, interesira, molim vas, da u tišini napustite prostoriju. Bon. S'il vous plaît, que ceux qui ne, qui ne veulent pas rester... Oni koji ne žele ostati e, ili koji imaju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 objasniti situaciju u agenciji, pa mislim da bi bilo dobro da mu damo riječ. Izvolite. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući, dame i gospodo zastupnici. Ja ću vam pokušati ukratko predstaviti aktivnosti naše agencije iz 2017. godine, a nakon toga ću se osvrnuti i na program rada za 2018. godinu. Mi naravno uvijek imamo godišnji program rada. Na samom početku želim vas podsjetiti samo na određene e, važne e, elemente, a to je da je eh, proračun eh, povećan za eh, agenciju od 1.1.2017. godine, povećao se za 84%, prešli smo sa 9 na 17 milijuna eura. Također i naš plan za sistematizaciju je povećan za 20%. U našoj agenciji smo obavili i, odnosno naša agencija je procijenjena od strane Vanskog e, vanjskog revizora i dobili smo vrlo pozitivnu ocjenu. E, odbor za ribarstvo Europskog parlamenta je bio u našoj agenciji 20. i 21. E, veljače 2017. godine kada smo govorili o pilot projektu o Europskoj obalnoj straži. O tome smo govorili i pred odborima Europskog parlamenta Tran, Libe i Peš 20.11.2017. godine. E, ovdje želim napomenuti da smo poboljšali rodnu ravnopravnost, imamo 44% žena u našoj agenciji, naravno ovaj postotak E, e, je u okviru onoga što je zatraženo od nas, ali moramo još poboljšati broj žena koji se nalaze na e, višim pozicijama, pozicijama upravljanja koje je za sada dosta slab. I izvršavamo proračun u do 94% usprkos povećanju tog obećanja, e, povećanja proračuna. Neću se sada vraćati na 2016. godinu i na izvješće Revizorskog suda o kojem smo govorili jučer. Samo želim napomenuti da u odnosu na količinu e, zadataka koju imamo e, morali smo povećati broj osoblja E, a smanjiti broj administrativnih e, radnika i e, kako bismo to učinili potpisali smo konvencije sa drugim agencijama kao što je Frontex ili EFSA, EMSA ali isto tako i sa odjelom za intelektualno vlasništvo. Sa njima smo razvili projekte za kontinuitet poslovanja i e, za informatičku službu. Također imamo i okvirnu konvenciju e, Europske komisije 2050 koju koristimo, a u, do sad smo imali 60 okvirnih konvencija koji su nam omogućile da budemo učinkoviti. Želim napomenuti da smo mi e, jedna od agencija koja je e, imala priliku koristiti sustav za upravljanje e, kadrom i to je nešto što nam je dosta pomoglo, ali koristimo i dematerializirane sustave koji nam omogućuju bolju učinkovitost u radu. Euh, l'un des éléments marquants euh, de l'évaluation de E, vanjska procjena e, rada naše agencije je e, dala i preporuke našem upravnom odboru i Europskoj komisiji. Imamo ukupno 11 preporuka. Jedna je zakonodavne prirode, a druge preporuke su preporuke koje se tiču internog upravljanja, E, komunikacije i odnosa između e, upravnog i savjetodavnog e, vijeća. Ove preporuke su vam na raspolaganju i na našoj internetskoj stranici. Plan, u planu rada naše agencije smo uzeli u obzir ove preporuke te ćemo svakako zatražiti i e, prilagodbu e, uredbe prema kojoj mi funkcioniramo. Što se tiče naših e, operativnih aktivnosti, napomenut ću koje s kojim izazovima se suočavamo. Europska unija predstavlja flotu od 83 tisuće i nešto plovila barem su to brojke iz, sa, iz prošle godine i e, radi se o plovilima e, kraćim od 12 e, metara koji e, izbjegavaju e, koji s obzirom na veličinu nisu podložni e, većini pravila e, koje imamo u uredbi za kontrolu Europske unije. Radi se o fiksnim plovilima. Danas kočarice predstavljaju samo 11 posto cijele te flote kako bismo mogli upravljati tom situacijom imamo skoro pa dvije tisuće inspektora. Radi se o inspektorima e, država članica i imamo također i nekoliko e, inspektora e, Europske komisije kao i iz naše agencije. Osvrnut ću se na koordinaciju aktivnosti i kontrole država članica kroz zajedničke planove za e, raspoređivanje koji su poznati pod skraćenicom JPD. Situacija je bila dosta stabilna za 2017. godinu. Želim samo napomenuti da smo uvrstili i dodatne vrste kako bismo ispoštovali e, obvezu iskrcavanja i e, uveli smo još neke nove vrste za Crno more. Dakle, e, plan za Crno more smo ojačali kako bismo mogli govoriti i o tim dodatnim vrstama. Što se tiče zapadnih voda, nemamo mandat za demersalne vrste, ali za Baltičko more imamo e, potpuni mandat jer tu pokrivamo skoro e, sve vrste kao i sve takove za te vrste. E, vratit ću se kasnije na plan za Mediteran, ali evo samo sad da kažem da, za da je naš mandat u tijeku prilagodbe, radimo na koordinaciji plana za plavoperenu tunu, za jegulju, za e, malu e, pelagijsku ribu o kojoj smo govorili i pokušavamo uvrstiti i vrste iz e, sicilijanskog tjesnaca, ali možda ću o tome detaljnije govoriti nešto kasnije. Što se tiče brojki, ovo su samo privremene brojke za 2017. godinu. E, mi smo uspjeli iskoordinirati e, otprilike 19.000 inspekcija, e, a u tim inspekcijama smo uočili barem jedan e, prekršaj u 681 slučaj. Dakle, situacija je dosta stabilna u odnosu na e, prethodnu godinu, ali i dalje se suočavamo sa brojem e, prekršaja koji je velik što se tiče deklaracija o ulovu, o prijavljenom, prodanom ulovu, Dakle, postoji e, problem sa iskrenošću e, prijavljenih e, podataka i što se tiče količine ulovljene robe i što se tiče vrste ulovljene ribe i također postoji problem korištenja neprikladnih ribarskih alata. Ovdje imate također privremene informacije i podatke za razdoblje 2009. do 2017. godine. Mi smo uspjeli iskoordinirati u okviru agencije i rad na analizi rizika. Možete vidjeti e, da smo imali više od 3 e, milijuna, 30 milijuna E, razmijenjenih podataka o VMS-u i to nam omogućuje da na učinkovit način pratimo situaciju e, koristeći e, novac poreznih obveznika na što je bolji način. Mi pratimo više od 4000 plovila koristeći e, sustav VMS, dakle satelitski sustav za praćenje, no sve to možete vidjeti i u našem izvješću. Imamo sustav koji nam omogućuje izravno da uspostavimo kontakt s državama članicama i iskoordiniramo više od 16 tisuća dokumenata za 28 država članica. Svi smo međusobno povezani e, jer imamo i neke države članice koje su malo izolirane, ali koji su dijelom ovog našeg sustava. Želim samo inzistirati na nečem što je za nas jako važno, a to je harmonizacija koju mi provodimo u okviru naše agencije. Kada govorim o harmonizaciji ili usklađivanju, tu ne govorim nužno o tome da se Jadran treba tretirati kao e, Sjeverno more, već da se e, svi e, sve nadležne osobe i sektora moraju tretirati na isti način, tako da moramo imati istu definiciju, na primjer, o prekršajima, e, kako bi se sve moglo sankcionirati na isti način. Agencija e, nema ovlast e, kaznenog gonjenja, ali e, naša nadležnost je omogućiti što bolji i lakši rad inspektora. Mi imamo nadležnost na području analize rizika, procjene količine ulovljene ribe u svakoj kočarici i modelizacija količina koje se trebaju zadržati na plovilu u odnosu na obvezu e, iskrcaja. Također radimo i na smjernicama za praćenje e, prekršaja, procjenu e, usklađenosti i radimo na smjernicama za procjenu ulova, naročito što se tiče pelagijskih stokova kako bismo mogli raditi i procjenu rizika u odnosu na odbačenu e, ribu i također izrađujemo smjernice za e, lučke inspektore. Organiziramo i radionice. A isto tako imamo imamo i e, obuku na daljinu koja je na raspolaganju. Kada već govorimo o obuci, 2017. godine smo obučili 85, 3, 853 inspektora iz država članica, a također smo e, omogućili dodatnu obuku osoblju iz glavne uprave Mare. Među svim tim obukama 88 osoba je dolazilo iz trećih zemalja, od 853 osobe 369 osoba je imalo priliku obučavati se na daljinu. Dakle, ovo je vrlo djelotvoran sustav, učinkovit koji nam je omogućio jako dobru pripremu eh, naročito za eh, naše trenere koji su se morali također pripremati i za daljnu obuku. E, sada ću se dotaći e, vanjske dimenzije e, naših aktivnosti u skladu sa člankom 30. ZRP-a. Na međunarodnoj razini Europska komisija ima isključivu nadležnost na ovom području i može predstaviti Europsku uniju. Mi zajedno sa komisijom radimo na pripremi strateškog plana glavni elementi našeg doprinosa što se tiče vanjske dimenzije ZRP-a u skladu s člankom 30 e, se tiče različitih područja. Prvo područje je poduprijeti komisiju u radnim skupinama regionalnih organizacija e, za e, ribarstvo, kao što je GFCM e, ili e, druge organizacije. Također pružamo potporu Europskoj komisiji u borbi protiv NNN e, ribolova. Mi smo pružili potporu za misije na Ekvatoru, Maleziji, Vijetnamu. Više od tisuću dokumenata smo proučili. Radilo se o prijavama ulovljene E, ribe i e, prijavama odbačene i iskrcane ribe. Što se tiče sporazuma o održivom ribarstvu, pružamo potporu u okviru pilot projekata. Jedan ću od njih opisati nešto detaljnije za nekoliko trenutaka, a također Želim napomenuti danas je glavna uprava Mare kao i glavna uprava Devko pozvala da sudjelujemo u projektu koji bi trebao trajati pet godina, a koji se tiče e, zapadne Afrike. E, kao predstavlja projekt stvaranja kapaciteta i e, učinkovite borbe protiv nezakonitog ribolova. To je projekt koji je podijeljen na dvije zone, kojeg možemo podijeliti na dvije zone, dakle južna zona e, gdje imamo E, organizaciju kao što je odbor za ribarstvo e, Gvineskog zaljeva i imamo sjeverni dio gdje imamo e, odbor za pod regionalni ribolov oko Dakara. Ovo je projekt koji je dobio financiranje od 2,5 milijuna eura u razdoblju od pet godina i imamo mogućnost zaposliti dodatno osoblje koje će raditi na ovom projektu, a to smo već i počeli. Mislim da je ovo eh, jako dobar strukturni eh, prikaz e, podrške koju možemo pružiti trećim zemljama koje se suočavaju ponekad s problemima koje ne mogu sami riješiti s obzirom na manja kapaciteta. Želim sada e, inzistirati na jednom projektu koji je bio dosta uspješan e, ove godine, koji je omogućio usvajanje prve sheme za međunarodnu kontrolu. Radi se o projektu koji se tiče sicilijanskog tjesnaca i koji se tiče dvije e, vrste. E, radi se o ružičarskim škampima i o osliču. Mi smo radili u okviru suradnje s drugim agencijama, što znači da smo poslali e, dvije patrolne ekipe koje smo mi e, financirali kroz proračun koji je povećan, a isto tako smo poslali jedan zrakoplov, koristili smo i e, resurse agencije kroz sustav Kopernikus za satelitski nadzor plovila E, to je satelitski nadzor e, kojem imamo pristup više e, puta tijekom dana. Dakle, to su satelitski podaci koji su nam od velike pomoći i uz to možemo imati cijelu predođbu o stanju na terenu, a Frontex nam je također pružio logističku potporu kroz posudbu zrakoplova E, i to nam je omogućilo da bolje upoznamo ovaj teren koji smo proučavali. E, intervencija zrakoplova ili bespilotne e, letjelice nam omogućuje mnogo veću količinu dobivenih podataka koji su nam od velikog značaja Imali smo 70 e, inspekcija na ovom projektu koje su urodile plodom jer e, smo e, u 32 sumnjive inspekcije uočili da je došlo barem do jednog prekršaja. Imamo dakle suradnju sa Italijom, Maltom, Grčkom i naravno sa prijateljima sa juga. E, Tunis, e, Egipat, svi oni su sudjelovali na ovom e, važnom projektu i prihvatili su prisustvo naših inspektora u teritorijalnim vodama koje su u njihovoj nadležnosti. Za mene je ovo bio dobar projekt, jako dobar projekt jer je komisija poslije zatražila da naša agencija uvede određene mjere temeljeći se na ovom projektu, a to je sve u skladu i sa e, deklaracijom Medfish Forever usvojenom na Malti 2017. godine. Mislim da je ovo projekt koji e, ima konkretnu primjenu e, u skladu s članovima 41 i 42 e, spomenute deklaracije. E, naravno, sve ove aktivnosti su nastavljene tijekom e, godine i radili smo na svim područjima Mediterana, osim na zapadnom dijelu, ali i e, u taj dio ćemo otići uskoro. Želim još jednom spomenuti suradnju sa drugim agencijama EFSA i Frontex, radi EMSA i Frontex, radi se o suradnji koja je omogućena zahvaljujući amandmanima E, i prilagodbi proračuna o kojoj sam govorio e, malo čas. E, gospođa Toma je predložila određene amandmane za poboljšanje suzbijanja nezakonitog ribolova i na tome smo joj zahvalni. Što se tiče suradnje koja se treba završiti 2018. godine, E, i suradnje s drugim agencijama radimo na pet e, različitih područja, analiza i upravljanje rizikom, e, razmjena informacija, razmjena sredstava i stvaranje sinergija i kapaciteta. Što se tiče pilot projekta na Siciliji o kojem sam govorio, moram spomenuti i suradnju na području projekta obalne straže u okviru operacije Triton kada smo e, radili i na e, potpori koju smo pružali za pretrage na moru, e, pretrage i spašavanje na moru, naročito migranata. Mi smo E, bili u drugom redu što se tiče intervencija, što znači da nismo mi izravno e, spašavali migrante na moru, ali smo bili spremni to učiniti. I naravno mi smo sudjelovali i u e, misiji nadzora obalnih granica u okviru suradnje sa Frontexom. Ovo je samo primjer korištenja, zajedničkog korištenja e, naših snaga na razuman način i mislim da ćemo takav pristup imati i za 2018. godinu. 2018. godina je godina kada ćemo imati proračun od nekih 16 milijuna eura, nešto manje u odnosu nego što smo imali prethodno, e, ali Malo čas sam također spomenuo i e, subvenciju koju ćemo dobiti za projekt Peskao. Za 2018. godinu ćemo nastaviti raditi na istim aktivnostima kao i 2017. godine. To se može podijeliti na tri glavne teme, e, planiranje i procjena, operativna koordinacija i e, stručnost i pružanje potpore. Što se tiče planiranja i procjene, to predstavlja e, vrlo bitan dio našeg E, proračuna. Imamo velik dio proračuna koji odlazi na e, taj dio, 8,3 milijuna eura. E, to je proračun koji također koristimo za financiranje, odnosno plaćanje rada našeg osoblja. 8,3 milijuna eura to predstavlja pola, odnosno 50% našeg ukupnog proračuna. E, to, je, to su sredstva koja nam e, omogućuju planiranje budućih planova za e, raspoređivanje, dakle je JDPE-ova i to naročito onih koji ćemo koristiti na Mediteranu, Crnom moru i drugim područjima koja su u nadležnosti regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom. Imamo i e, neke posebne operacije u okviru projekta suradnje sa e, obalnom graničnom službom i u okviru e, integrirane pomorske politike Europske unije. Ovo je aktivnost koja zahtjeva dosta e, sredstava jer imamo jako puno analiza koje moramo obaviti i to zahtjeva naravno i suradnju sa e, komisijom. Ali to nije aktivnost na koju raspoređujemo najveći broj našeg osoblja jer e, za to su nam jer raspoređujemo osoblje najviše na e, područje koordinacije. Koordinacije koja nam je potrebna za e, ispravnu provedbu naših planova uz koordinaciju sa našim patrolama koje raspoređujemo uz suradnju s državama članicama. Zatim e, stručnost i pružanje potpore 3,6 milijuna eura E, tu želimo razviti nove sustave informacija na području ribarstva. Radimo na e, harmonizaciji, naročito u skladu sa 18. E, člankom temeljne uredbe i naravno tu imamo i akcije koje se tiču nezakonitog ribolova, a pružamo i potporu svim onim akcijama koje, koje Europska komisija predlaže državama članicama. E, želim se sada vratiti na proračun o kojem sam govorio. Mislim da ovdje ne samo da smo dobili dodatna sredstva za 2018. godinu, već isto tako smo dobili nove mogućnosti e, obuke osoblja i poboljšanja e, harmonizacije jer naravno inspektori država članica koji odlaze u patrolu moraju e, raditi na isti način kada ih šaljemo u međunarodne vode, dakle u skladu sa smjernicama, usklađenim smjernicama koje mi predlažemo. Ovdje možete vidjeti koji je naš e, proračun, primarni proračun e, dakle za 2018. godinu 16 milijuna eura E, otprilike 8 e, milijuna za osoblje, 2 za infrastrukturu i e, operativne, operativne troškove. Što se tiče operativnih troškova, radi se o primarnom proračunu za koordinaciju i možete vidjeti na ovoj tabeli na koji način su raspoređena ova sredstva po stavkama. Za 2018. godinu se želim još jednom vratiti na pitanje poboljšanja e, usklađivanja. To je za nas e, vrlo važno. Kao što smo to činili i u prošlosti i e, ovog puta smo radili na obuci, na problemima analize rizika. E, sastava ulova kako bismo bolje mogli definirati e, problem odbačene ribe. Radili smo na standardizaciji inspekcija. Moram napomenuti da ovdje razmišljamo o e, kontrolama na daljinu plovila koje, moraju, koje su podložne odredbama e, video nadzora a agencija tek sada na tome radi kako bi dala doprinos u e, provedbi ovih mjera. Naš upravni e, naše upravno vijeće je dalo preporuke nakon druge vanjske procjene agencije koja je bila zaista pozitivna. E, naš model je prepoznat kao učinkovit model i smatramo se djelotvornom agencijom. E, naša agencija je sada ojačana, imamo sada kapacitet e, koji je mnogo veći u odnosu na one koji smo imali ranije i želim se zahvaliti su zakonodavcima koji su prihvatili povećanje kapaciteta agencije kroz amandmane iz 2016. godine. Želim također napomenuti da postoji jako dobra suradnja između agencije i e, komisije i agencije i država članica. Mislim da radimo u e, jednom vrlo e, dobrom duhu, duhu povjerenja, uzajamnog povjerenja, što je jako važno. Dosta toga još pred nama. Trebamo odgovoriti na ambicije Europske unije, poboljšanja usklađenosti, a to za mene predstavlja e, način ostvarivanja cilja održivosti. Moramo također nastaviti raditi na bolje učinkovitosti naših kontrola. E, Agencija će nastaviti raditi na povećanju kapaciteta Europske unije, naročito što se tiče obalne straže i e, što e, ćemo e, raditi imajući na umu ne samo E, sektor ribarstva, već i druge sektore, iako ribarstvo ima veliku korist e, od projekta obalne straže, jer već od 2016. godine smo dobili mnogo više informacija o ovom e, području nego što smo ih imali ranije. Zato mislim da ova agencija može omogućiti Europskoj uniji da postane globalni igrač koji će biti jako jak na međunarodnoj razini i koji će biti vodeća snaga u borbi protiv e, nezakonitog ribolova i upravljanja oceanima. Hvala najljepša e, Pascal. E, sada predajem riječ zastupnicima. Gospođa Toma je tražila riječ. Ne. Gospodin Valeza, izvolite. Hvala što ste mi dali riječ. Prvo čestam na odničnoj provedbi E, izvršenju e, proračuna za 2016. godinu te agencije, o tome smo govorili jučer. Sada što se tiče nedostatka kontrole na polu samoopskrbnom ribolovu, što se tiče rekreacijskog ribolova i nedostatka jasnoće, vrlo često rekreacijski ribolov i djelomično samoopskrbni ribolov uzimaju se obzir zajedno, ali rekreacijski ribolov ribari koji se time bave ne mogu prodavati proizvode svoga hobija. Budući da je samoopskrbni ribolov e, sektor u kojem ljudi ponekad žive od svog e, ulova, Smatrate li da bi e, ta vrsta ribolova možda trebala biti uzeta u obzir kao komercijalni ribolov? Jeste li, ste li svjesni toga problema? Rekreacijski ribolov se vrlo često miješa sa e, djelomično samoopskrbnim ribolovom i zbog toga dolaze do nekontroliranih e, aktivnosti ulova što se provodi kako bi se osigurali da svi ribari koji prodaju svoj ulov budu registrirani kao komercijalni ribolovi, a ne kao, rekrea, e, kao komercijalni ribari, a ne rekreacijski ribari? Hvala Gospođa Toma izgleda razmislila i odlučila se ipak postaviti jedno pitanje. Da, hvala vam najviše gospodine predsjedavajući. Ispričavam se, ali htjela sam prvo malo razmisliti prije nego što postavim pitanje. Zapravo, e, zanimaju me prekršaj o kojima ste vi govorili. Vi ste rekli da postoje određeni trendovi koji se tiču naročito e, izjava o ulovu i tako dalje i iskrenosti tih izjava, ali nisam shvatila je li okvir za sankcije ostao na istoj razini ili se e, ojačao i da li sada se broj sankcija povećava ili ne. A drugo pitanje koje želim postaviti se tiče usklađivanja jer nisam sigurna, sigurna da sam E, čula od vas kada ste govorili o svem onom što se treba uskladiti da ste spomenuli pitanje alata uvijek je teže uspoređivati različite stvari u odnosu na identične stvari. Tako da me, kada govorim o instrumentima, alatima, mislim na e, instrumente za e, digitalnu prijavu, na primjer. Hvala najljepša. Pascal, e, možete odgovoriti. Hvala najljepša na ovim pitanjima. Što se tiče rekreativnog ribolova, U našoj agenciji smo radili na ovom pitanju e, što se tiče plavoperajne tune, naročito na e, sredozemlju jer postoje određene odredbe e, iz e, preporuka ikata e, što se tiče sportskog ribolova i rekreacijskog ribolova s obzirom na to da se jedan dio tih aktivnosti može smatrati profesionalnim aktivnostima. Što kada govorimo o rekreacijskom ribolovu u kojem imamo privatnike koji onda prodaju ulov tu postoji problem koji se tiče država članica. Dakle, svaka država članica e, je možda odobrila e, ovu aktivnost koja zapravo nije odobrena kod nas. U našim planovima kontrole države članice imaju mogućnost kontrolirati e, rekreacijski ribolov i vidjeti e, da li se time krše naročito e, nacionalne odredbe. To nije jedan od glavnih zadataka agencije, ali naravno u odnosu na e, promjene zakonodavstva Europske unije, naročito uredbe o kontrolama, ćemo možda se detaljnije baviti i ovim pitanjima. Postoji specifičnost za Mediteran i plavoperajnu tunu, e, jer tu moramo zaista uspostaviti vrlo usku suradnju s državama članicama. Što se tiče djelomično samoopskrbnog ribolova, sasvim je jasno da ta vrsta ribolova je aktivnost koju države članice moraju odobriti, a to nije uvijek slučaj ta aktivnost se nalazi na margini, što znači da e, se ponekad može govoriti i o nezakonitom ribolovu. Ali naravno sve se to može odrediti samo ako prethodno proučimo zakonodavstvo svake države članice, dakle u skladu sa odredbama e, na nacionalnoj razini. Što se tiče e, prekršaja, dakle ukoliko nemamo deklaraciju ili ukoliko je deklaracija netočna, još uvijek smo malo u prošlosti. Ne mogu reći da sam primijetio neke znatne izmjene o tome. A što se tiče korištenja nezakonitih e, e, nezakonite opreme, trend ostaje isti. Dva, ova dva prekršaja predstavljaju dvije trećine e, prekršaja koje mi uspijemo identificirati. Kada govorimo o usklađivanju, o harmonizaciji, ovo je pitanje koje je u nadležnosti zakonodavca. Kao što je to i Rezidovski sud rekao u izvješću objavljenom prošle godine – obveze po pitanju kontrole ili deklaracija kroz informatički sustav se e, nameću samo za plovila e, veća od 12 metara. Između, e, za plovila koja su između 12 i 15 metara postoje čak i izuzeća. Kao što sam rekao na početku, znamo da većina plovila u Europi broje su manja od 12 metara, što znači da se na njih ne primjenjuje velik broj odredbi po pitanju kontrole, naročito što se tiče deklaracija. Između 10 eh, i 12 metara trebaju na papiru samo ispuniti eh, deklaraciju, iako neke države članice zahtijevaju eh, digitalne brodske dnevnike, a iznad 12 metara do 15 ili 17 metara. Neke države članice e, traže nešto detaljnije izjave odnosno deklaracije, ali naravno sve to nije dovoljno detaljno e, kao u odnosu deklaracija koje se dostavljaju digitalnim putem. E, naravno i taj digitalni e, put e, mora biti omogućen kroz infrastrukturu koja mora postojati za plovila. A agencija nema tu nadležnost davanja zakonodavnih predloga, ali smo sugerirali u više navrata informat automatizaciju ovih sustava koji bi omogućili i lakše funkcioniranje tih plovila jer e, kroz taj sustav plovila bi mogla lakše upravljati e, ribolovom jer znamo vrlo dobro da je predaja tih deklaracija dosta repetitivna, a mora se predavati svake godine. Hvala najljepša Pascal, hvala na svim ovim objašnjenjima i hvala vam na e, svakodnevnom radu koji obavljate e, u agenciji. Mi smo doista zadovoljni vašim radom, a mislim da je zadovoljna i komisija, jer je komisija naglasila e, to u jednom od izvješća. Hvala vam svima, poštovani kolege. Ovim smo iscrpili naš dnevni red. Preporuke koordinatora su podijeljene svim zastupnicima. Budući da nije bilo primjedbi, smatramo ih usvojenim. A sljedeći sastanak bi se trebao održati ovdje u Briselu u ponedjeljak 26. veljače od 15 do 18.30 i e, utorak 27. veljače od 9 sati do 12.30. Hvala svima i vidimo se uskoro.